Dear colleagues, could Kolege, molim vas pokušajte sjesti na svoja mjesta, tako da možemo početi sa sastankom. Nemam Čekić. E, trebala, htjela bih početi sa prvom točkom dnevnog reda, a to je usvajanje E, zapravo točka 1 je bilo saslušanje, dakle točka 2 dnevnog reda, usanje dnevnog reda. Podsjećam da se ovaj sastanak direktno prenosi preko web streaminga. E, moramo međutim unijeti neke izmjene u dnevni red Gospodin Guillaume će sudjelovati u našoj raspravi pod točkom 9 dnevnog reda transparentnost od, or, odgovornost i integritet EU institucija. A, Jose Manuel Fernandez također dolazi i zato bih htjela potvrditi da ćemo e, promijeniti redoslijed točaka Dakle, umjesto 8, 9, 10, 11 imat ćemo 9, 11, 8, 10. Znači tim redosljedom 9, 11, 8, 10. Ako nema prigovora, e, smatram dnevni red usvojenim. Imam jedno kratko priopćenje u vezi sa međuinstitucionalnim sporazumom. Svaki put kada se sastanemo vas informiram o onome što se dogodilo između sastanaka. Dakle, htjela bih potvrditi da su Avko i Juri e, i dalje uključeni u ovaj proces. E, imali smo dva sastanka na konferenciji predsjednika gospodin Fran, sa gospodinom Timmermansom imali smo razmjenu mišljenja, a također smo imali i izvanredni sastanak predsjednika odbora gdje sa predsjednikom Šulcom gdje su također e, smo e, iznijeli stajališta odbora i razmijenili mišljenja s predsjednikom Šulcom. Htjela bih vas također e, informirati da konferencija predsjednika još nije donijela definitivnu odluku o našem pregovaračkom timu i o samom procesu, odnosno svim e, aranžmanima tog procesa. Eto toliko što se tiče priopćenja, sad bih prešla na sljedeću točku dnevnog reda, a to je glasanje. Najprije ćemo isprobati da li rade kartice. Molim vas dakle da stavite sve kartice u aparate kako bismo provjerili da li sustav funkcionira. Imamo imamo tri U redu, znači to smo obavili. Sada ćemo najprije glasati o situaciji sa temeljnim ljudskim pravima u Europskoj uniji. To je bilo mišljenje našeg odbora. Izvjestitelj je Ramon a Atondo. E, počinjemo dakle sa glasanjem. Kompromis 1 koji je za, protiv, suzdržan. Usvaja se Kompromis 2. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojeno. 7. Tko je za? 7. Amandman 7. Tko je za? Protiv? Još jednom. Dakle, tko je za? Amandman 7. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržan? To je odbijeno. Kompromis 3. Tko je za? Protiv? Provjerit ćemo kompromis 3. Elektronički, molim vas. Elektronička provjera. Zatvaramo glasanje. Imamo 12 glasova za, 10 protiv. Dakle, Usvaja se. Prelazimo na kompromis četiri Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Amandman 15. Tko je za? 15. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. 16. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. Kompromis 5. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Amandman 20 koji je za, protiv, suzdržan, odbija se. Kompromis 6, prvi dio tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Drugi dio tko je za, provjerit ćemo drugi dio elektronički. Usvaja se. Kompromis 7. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Amandman imamo usmeni amandman, je li tko protiv? Tako je izmijenjen 40. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Kompromis 8. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. 45. Tko je za? 45 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 49 tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. 56 tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. 57 tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. Elektronički konačno glasanje, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Imamo 20 glasova za, 2 protiv, dakle to je usvojeno, prelazimo na sljedeću točku, a to je nacrt mišljenja o godišnjim izvješćima 2012. i 2013. o subsidijarnosti i proporcionalnosti. Amandman 1. Ko je za? protiv, suzdržan, usvaja se dva, Tko je za, protiv, suzdržano, usvaja se tri, Tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se Vi želite provjeru? Ne. Četiri tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Pet tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Šest po dijelovima, prvi dio tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Drugi dio tko je za, protiv, provjerit ćemo drugi dio, amandman šest. Otvaram glasanje, zatvaram glasanje. usvaja se. 7 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. osam tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. devet tko je za, Provjerit ćemo S8. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. odbija se definitivno. Devet. Tko je za, protiv? Kolege s lijeve strane ne glasaju. Dakle, glasamo o devet. Devet ne otpada, glasamo o devet. Molim vas, tko je za? Protiv, suzdržan, usvaja se. da ima nekih grešaka na popisu za glasanje u vezi sa 10. Ko kaže kompromisno, onda su valjda Moramo pročitati drugi dio samo drugi dio, dakle, pročitat ćemo. Pozdravlja e, veći angažman e, Europskog parlamenta u svjetlu načela subsidijarnosti i profesionalnosti. Dakle, ovo što sam upravo pročitala, tko je za, tko je protiv, suzdržan, usvaja se. 11 koje je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 12 koje je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 13 koje je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 14 koje je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis A koje je za, Richard Colbit želi riječ. Samo u vezi sa jezikom e, kompromisa, a u četvrtom redku gdje stoji podsjeća da bilo koje modifikacije ovog odlaganja, a trebalo bi umjesto reminds pisati recalls. Znači umjesto riječi reminds podsjeća, treba stati riječ recalls, znači podsjeća da bi to značilo i tako dalje. Dakle, tko je za ustu ispravku, protiv, e, suzdržan, to je usvojeno. Ako vi shvaćate, onda i ja shvaćam. Dakle, glasamo o prvom dijelu amandmana 15. Da li svi znaju o čemu glasamo? Tko je za, protiv? Moramo provjeriti. Dakle, provjer elektronički prvi dio amandmana 15. Usvaja se. A sada glasamo o amandmanu 18 i to samo drugi dio, a to je posljednja rečenica. Tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. E, tri, 23. Tko je za, protiv, Provjerit ćemo 23. Zatvaramo glasanje. Usvaja se 24. Tko je za? Protiv? Provjerit ćemo 24. Jednostavno ne dižete ruke, pa moramo provjeravati. 24. Otvaram glasanje, zatvaram glasanje. Usvaja se sa 15 naprema 5. 25 koje je za, protiv, mislim da je to odbijeno, ali provjerit ćemo 25 elektronički. Zatvaram. Odbijeno. 26 koje je za, protiv, suzdržan, usvaja se 27, provjera 26. 26. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 27. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. 28. Otpada. 29. 30 i 31 su identični pa glasamo skupa. Za, protiv, suzdržani, to je usvojeno. Ne, provjerit ćemo. Provjerit ćemo 29, 30 i 31 elektronički. Dakle, to je usvojeno 33 otpada, 34. Tko je za? 34 protiv, provjerit ćemo. Elektronička provjera 34. Zatvaram glasanje. Odbija se. A sada ćemo završno glasanje obaviti elektronički. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Jednoglasno usvojeno, bez, bez glasova protiv ili suzdržanih. Možda se sjećate e, da smo na prošlom sastanku dali rok e, za prigovore ovoj građanskoj inicijativi. Nije bilo prigovora, tako da vas želim informirati da e, mi, dakle odbor AFKO, nismo dali nikakve E, primjedbe i zato će delegirani akt e, stupiti na snagu e, u lipnju ove godine i sada prelazimo na sedmu točku dnevnog reda reforma izbornog prava u Europskoj uniji. Ja ću najprije uzeti riječ, a potom ću dati riječ Jolajnenu. Mi smo imali prvu razminu mišljenja 17. ožujka i onda smo sa Jolajnenom pripremili radni dokument želimo razraditi zakonodavni prijedlog. u ovom radnom dokumentu najprije smo ukratko analizirali situaciju, dakle gdje se nalazimo što se tiče harmonizacije europskog zakonodavnog e, prava i kao što vidite vrlo malo toga je do sada harmonizirano. Dakle, e, stupanj harmonizacije je vrlo ograničen, što znači da su izbori u, u Europskoj Uniji se i dalje održavaju po nacionalnim izbornim postupcima i zato odbor AFKO pokušava uvesti neke elemente harmonizacije i europizacije u ove sustavu, ove postupke. Želim vas također informirati da e, smo e, skupa sa Jolaninom odradili i dio posla što se tiče identifikacije e, stajališta vijeća u ovom procesu i mislim da smo uspjeli postići neku vrstu do duše ograničenog ali ipak pozitivnog stajališta Eh, od eh, Luksemburga koji preuzima predsjedništvo od eh, Latvije kao što znate kakav god bio sustav odnosno procedura za usvajanje promjena uvijek će biti potrebna jednoglasna podrška u vijeću a to još nemamo u ovom u ovoj fazi rada na tom radnom dokumentu imali smo dvije opcije. E, mogli smo dakle predložiti nešto ograničeno ili ono što smo na kraju odlučili učiniti e, uzeli smo sve što postoji i o čemu smo e, već razgovarali u prvoj razmjeni mišljenja, dakle uzeli smo sve sve opcije koje postoje u različitim političkim e, skupinama smo uključili i identificirali kao potencijalne e, amandmane izbornom pravu. Nakon ove rasprave ponovo ćemo pogledati e, tu listu i možda ćemo na kraju imati mnogo kraću listu u okviru tog zakonodavnog prijedloga, ali mi smo htjeli da imate sve opcije za koje znate da znamo da postoje kako bismo mogli imati raspravu i kako biste vi imali priliku izraziti svoja mišljenja i poglede. To ne znači da mi želimo e, imati sve ove mogućnosti i dalje u e, našem e, e, izbornom pravu. Također smo identificirali neke neke točke e, koje bi odmah ubile prijedlog na vijeću jer se na njih, za, za njih ne može dobiti podrška na vijeću iz raznih povijesnih razloga i e, tu postoje još neki elementi koji su povezani sa tom transnacionalnom e, listom za koje mislimo da ih ne trebamo predložiti, ali neki kolegi će ih možda predložiti, možda kolega Ferhofstadt. to bi bili možda neki odvažni prijedlozi vezi sa izbornim pravom. Eto, to bi bile moje uvodne napomene, a sada e, riječ dajem kolegi Jo Lajnenu. Hvala lijepa gospođo predsjednice, drage kolegice i kolegice. Kao što je e, gospođa Hrbna već rekla, ovo je radni dokument. Dakle, još jednom e, spominjemo sve elemente o kojima se kod nas e, raspravlja unutar europskog izbornog sustava. E, naš mandat za ovo izvješće je na temelju dokumenta iz 976 mislim da se moramo podsjetiti da su već rimski ugovori 1957. tražili jedinstveno izborno pravo, dakle ideja je već toliko stara, ta predođba. Međutim, ono što sad imamo je akt o direktnim izborima iz 1976. koji zapravo E, regulira samo neke detalje, tako da je tu ostalo mnogo toga otvorenog. Imamo paradoksnu situaciju da građani Europske unije već osmi put e, se pozivaju na iste izbore, ali pod različitim uvjetima, odnosno sa različitim pravima. I ja mislim da to zapravo je povreda demokratskog načela na europskoj razini. E, ista prava na istim izborima e, to takva, e, takva, takva situacija na nacionalnoj e, razini uopće ne bi bila prihvaćena ali na razini Europske unije evo već godinama imamo tu situaciju i po našem mišljenju vrijeme je da neke od tih deficita uklonimo i da ostvarimo jedan napredak u europskom izbornom pravu. Mi smo ovdje naveli 20 tema, sigurno ih ima i više, ali ovo su glavne teme od kojima e, raspravljamo, kao što je rekla e, gospođa Hubner. Ja se još sjećam naše rasprave od prošlog puta, naravno sve je spromno to već e, to odmah želim reći nema teme o kojoj ne postoje i suprotna mišljenja i zato smo e, zato tu imamo pravo na inicijativu to je jedno od malobrojnih prava na inicijativu Europskog parlamenta e, međutim potrebna nam je većina podrška većine kako bi nas i vlade onda potom podržale ja ću iz ovog kataloga spomenuti samo neke točke za koje vjerujem da ne bi smjele biti problem e, na našem putu prema tom cilju. E, dakle, da e, kad građani i građanke Europe izlaze na izbore, imaju nacionalne kandidate, nacionalne izborne E, listiće koji su naravno od zemlje do zemlje različiti i oni uopće ne vide, zapravo ne mogu vidjeti da su to europski izbori jer i u predizbornoj kampanji se govori o e, nacionalnim temama i zato e, ako imamo europsku predizbornu kampanju, onda bi moralo biti moguće na izbornom listiću označiti pripadnost nacionalne stranke europskoj obitelji, e, političkoj obitelji. Također smo napisali da bi možda i e, kandidature za e, predsjednika komisije također trebalo navesti ako je kandidat pripadnik te stranke. Analiza je pokazala da u 28 zemalja e, postoje razlike između 17 i 83 dana prije izbora e, kandidati saznaju da su kandidati, dakle to su vrlo različiti uvjeti za predizbornu kampanju. Ja sam mišljenja da nam je tu potrebno da definiramo jedan minimum koji onda vrijedi za sve. Također smo saznali da je nabranje kandidata e, e, da tu postoje vrlo različite tradicije. Mi se zalažemo za transparentnost i demokratsko sudjelovanje. Dakle, na popisu e, nakon e, dakle prilikom nominiranja kandidata tu već postoje e, standardi koje želimo predložiti da moraju biti ispunjeni u većini zemalja članica postoji minimum glasova koje kandidat mora E, dobiti da bi uopće imao mandat. E, međutim, u dvije zemlje taj minimum ne postoji. Dakle, da, gdje kandidat sa vrlo, vrlo malim brojem glasova može postati jedan od 751 e, kandidata. Mi smo za to da se uvede prag za taj minimum za sve zemlje Razgovarali smo o tome da li bi evropske izbore trebalo učiniti atraktivnijima kako bi i mlađi ljudi izašli na izbore. To e, je naravno vrlo velik izazov. Samo u 16. postoji izborno pravo nakon 16. godine starosti, u drugim zemljama je to 18 godina ta dobna granica ne znam da li bismo mogli dobiti podršku svih 28 e, zemalja članica, ali vjerujemo da bi bilo dobro da e, veći broj mladih ljudi zainteresiramo za to da e, izlaze na europske izbore. Također smo razgovarali, a time ću i završiti, o tome da li bi u vrijeme u interneta i novih tehnologija, da li bismo E, mogli omogućiti i elektroničko glasanje na europskim izborima mhm. e, jer mnogi ljudi ne žive u svojoj zemlji i zbog toga možda ne koriste svoje pravo da u nekoj drugoj zemlji izađu na izbore i tu bi elektroničko glasanje moglo biti e, moglo dati neke prednosti međutim tu treba procijeniti i rizike kao što je rekla gospođa Hubner, e, postoje neke e, točke gdje bi bila potrebna izmjena ugovora da bi ih se mijenjalo. E, to su osjetljiva pitanja i izmjene tih točaka bi doista uvele europsku dimenziju europskih izbora, to su na primjer teme da bismo možda mogli rasporediti sjedišta po e, dvostrukoj proporcionalnosti teritorijalno po zemljama članicama, ali i politički po e, broju glasova koje su pojedine stranke dobile e, u zemljama članicama ali to sada neću e, dalje produbljivati. Eto, to bi bio prijedlog. Nisam sve spomenuo, nego samo neke stvari za koje vjerujem da su to stvari koje su moguće, koje su izvedive. Sa zanimanjem sada očekujem ovu raspravu i nadam se da ćemo na kraju imati zakonodavni prijedlog. E, Luksemburško predsjedništvo je već spremno, dakle oni e, će to staviti na dnevni red, odnosno uključiti u svoj program. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Sad bismo normalno dali riječ izvjestiteljima u sjeni. Ne znam je li kolega iz EKR spreman preuzeti riječ. Da. Gospodin Uježdovski, izvolite. Hvala lijepa gospođo predsjedateljice, uvaženi kolege. Kao prvo, želio bih reći da sam spreman raditi na ovome predmetu i bilo bi mi drago kada bismo mogli ubrzati e, rad na njemu. Imam pitanje za gospodina Lajnena. Pitanje se tiče e, izbornih pragova. Pratio sam vaše izlaganja i prema mojem mišljenju e, izgledate odlučnim da razmislite o uvođenju minimalnog praga. u nacionalnom e, izbornom zakonu. Prema vašim idejama u nekim nacionalnim sustavima ne postoje izborni pragovi, pa su stoga glasovi previše rasjepkani i raspršani. Međutim, postoje i suprotni trendovi, primjenice Njemački ustavni sud, donio je odluku vezano uz to pitanje i odlučio je da je prag, izborni prag od 5% u nacionalnom izbornom zakonu previsok. E, trebao bi biti spušteno na 3%. Uzimajući to u obzir, želio bih vas zamoliti da to malo pobliže objasnite. E, kakva rješenja predlažete vezano uz izborne pragove koji bi se primjenjivali? Hvala, gospođa Gular. Hvala lijepa. Hvala Danuti, hvala izvjestitelju na ovome određenom poslu. Ja bih željela reći da ja podržavam sve što ide u smjeru pokušaja da se izbore učini ozbiljnijima. Dobro je imati prag, možemo sad razgovarati na kojoj će razini on biti. Vrlo je važno staviti naglasak na to da birači zapravo e, razmišljaju o tome da se stvaraju koalicije. Vrlo je važno da postoji sustav koji naravno poštuje demokratska načela, ali istovremeno ne ide e, u korist korist eventualnoj rasjepkanosti. Također, tijekom europskih izbora mogli smo prilike vidjeti da je zapravo rezultat glasovanja više bio izlaz protesta, a ne konstruktivno glasovanje za nekoga. Dakle, treba nam rješenje koje će omogućiti da ovaj parlament bude što je ozbiljnije moguće. S druge strane, želim naglasiti jednu stvar. Mislim da neprestano trebamo imati na umu inovacije koje su uvedene e, tijekom prošlih izbora, a to je imati kandidata koji će se istaknuti u prvi plan kao e, potencijalni šef komisije. E, mogli smo prilike, imali smo prilike vidjeti da to ima određene pozitivne učinke. Važno je da tijekom izbornog procesa izraženi glasovi, izraženi stavovi budu što više europske naravi, u najvećoj mjeri koliko je to moguće. Na taj način može se ovoj inovaciji dati vjerodostojnost i smisao. Što se tiče ostalog, možemo kasnije e, ići u detaljniju raspravu. Željela sam samo istaknuti ove dvije stvari. Hvala. Gospodin Helmut Scholz nije ovdje. Jozef Marija Terikabras, izvolite. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Hvala vam. Mislim da je ovo dobar početak. Želio bih e, samo iznijeti nekoliko komentara vezano uz ovu temu. Želio bih se osvrnuti na nekoliko točaka. Ostavit ću po strani točke 1 i 14 zato što ću ih komentirati na samome kraju. One su naime prema mojem mišljenju međusobno povezane. Zapravo, točka četvrta. Kad kažete da ovaj zakonski akt može definirati temeljne uvjete i formalizirati ulogu špicen kandidata koje bi moguće dala veću vidljivost nisam sasvim siguran da bi tome zaista bilo tako. Ja bih to svakako želio, ali nisam siguran da bi to bio rezultat. To je dakle središnja pitanje, vidljivost e, kandidata, ali formalizirana uloga e, ne znači da će ujedno dobiti povećanu vidljivost. Smatram da je politika zapravo određena vrsta pedagoške znanosti, i, a vrlo je važno da oni dobiju na vidljivosti. U petoj točki snažno sam za prvo stajalište u kojem kažete da bi se logo i naziv političke stranke trebali e, nalaziti na glasačkom listiću. Ja sam e, apsolutno za čvrsto stajalište da taj logo bude izražen na glasačkom listiću. Problem, međutim, na koji ovdje nailazim jest da nisam posve siguran da bismo trebali prihvatiti da se sve političke stranke zapravo e, pojavljuju individualno, mislim da zapravo postoji dobra šansa da bi se određene političke stranke zapravo, e, da bi izlazile na izbore u određenim skupinama, čak i oni koji se protive europskim idejama. Trebamo li ih prisiljavati da idu Um, na izbore pod uh, krinkom europskih vrijednosti ili im trebamo prepustiti da zauzimaju uh, stajalište koje je inače njihovo, a nije proeuropsko, Dakle, to je demokratsko pitanje. Što se tiče točke sedme uh, elektroničkog online glasovanja, mislim da to treba biti eksplicitno navedeno, kao što ste to ovdje i predložili. Izuzetno je važno da postoji europsko tijelo za nadzor izbora. I na kraju dozvolite da kažem nešto o pitanju transnacionalnosti. Jako mi je žao što zapravo govorite da se time nećemo sada baviti, da ćemo to pitanje ostaviti po strani. Tijekom prošlog saziva rečeno je da će 25 mjesta biti transnacionalne naravi. To nije nešto što e, znači da se omjer snaga promijenio. To je nešto što traži da se zemlja složi jednoglasno, zato što mi zapravo ne dodajemo 25 mjesta, nego povlačimo, odnosno odvajamo 25 mjesta za tu svrhu, dakle ne mijenjamo broj mjesta, e, već ih realociramo, tako da mislim da to nije nužno mijenjati. I na kraju dozvolite da zaključno kažem da smatram da je važno kad govorite o jednoobraznom glasovanju i završavanju glasovanja. Mislim da bi bilo dobro da e, zapravo glasovanje završi u isto vrijeme. To imamo zajednički kraj. To je važno. Međutim, postoje određene tradicije u određenim zemljama koje su naviknute da imaju glasovanje raspoređeno kroz dva dana, druge pak održavaju to jedan dan i slično. Tu se može biti fleksibilan, ali mislim da što se tiče samog kraja izbornog procesa tu ne smijemo biti fleksibilni zato što se unaprijed saznaju rezultati u određenim zemljama i to bi moglo utjecati na glasovanje pak u drugim zemljama. Ako netko želi glasovati dva dana na nacionalnoj razini to je u redu, ali kraj izbornog procesa trebao bi biti jednak u svim zemljama. I na kraju dozvolite da kažem nešto o točkama 1 i 14. Mislim da su one međusobno povezane na vašem popisu imamo 12 točaka između točke 1. i 14. ali mislim da su 1. i 14. uistinu povezane. Naravno, usklađeni nacionalni prag e, doveo bi do više razine jednakosti među europskim građanima, ali bi u velikoj mjeri zapravo išao na štetu manjina. Mislim da trebamo raspraviti o pragovima i izbornim jedinicama u zajedničkoj raspravi. Tada je situacija zapravo možda drugačija i mogla bi biti zanimljiva, ali ove dvije teme ne smijemo e, odvojiti i o njima govoriti zasebno. Mislim da ne trebamo razmišljati o europskom rješenju samo za Španjolsku i Njemačku. Da, ta dva e, pitanja su problematična i im trebaju vlastita rješenja. Ali ako razmislite e, AFD, zeleni, ljevica, te su stranke na posljednjim europskim izborima e, naravno postigle dobar uspjeh, ali onda su ispod 5% ostale E, mnoge stranke, NPD, FTP, 14,4% glasova e, je time ostalo zapravo e, bez svog utjecaja. Mislim da je to opasno. Naravno da se mora pokušati da neonacistička stranka ne uđe Eh, ali je li to dovoljan razlog da isključemo i sve ove ostale, da čime 14,4% od svih glasova eh, zapravo eh, se isključuje iz rezultata izbora, mislim da o tome treba razmisliti. Ako međutim izborne jedinice budu za to, onda mislim da to možemo prihvatiti. Dakle, u svakom slučaju mislim da je ovo dobar početak i da ste e, odradili odličan posao, ali da tu ima nekih točaka koje bi po mom mišljenju još trebalo malo doraditi jer su vrlo osjetljive po mom mišljenju. Hvala, Kristijan Penja. Hvala lijepo, gospođo predsjedateljice. Ja bih e, najprije želio čestitati vama i Joe Linenu na dokumentu koji ste nam predstavili. Mislim da se radi o dokumentu koji predstavlja sjajno polazište za našu daljnju raspravu i mislim da obuhvaća, a upravo to je razlog zbog kojeg smatram da se radi o dobrom dokumentu, e, određeni broj pitanja koja se mogu mijenjati, poboljšati i u smislu sudjelovanja i u smislu reprezentativnosti. Naime, smatram da općenito gledano naš primarni interes zapravo treba biti olakšati, poboljšati te dvije dimenzije. Te dvije dimenzije koje su izuzetno važne u svakom izbornom procesu. To je dakle sudjelovanje i reprezentativnost. Iz tog razloga Želio bih se usredotočiti na dvije točke o kojima ste govorili. Ponavljam, sve su točke vrlo dobre, međutim ja se želim osvrnuti na dvije. Uvjeren sam da možemo dodatno poboljšati to. Radi se o točki sedmoj, o mogućnosti online glasovanja ili elektroničkog glasovanja I također želio bih e, reći nešto o pitanju izbornog praga e, i o kojem se govori u točki prvoj. Mislim da tu ipak postoje određeni pristupačni modaliteti koji bi s jedne strane mogli osnažniti sudjelovanje Dakle, mogućnost online glasovanja mogla bi uistinu predstavljati instrument za povećanje izlaznosti. Radi se zapravo o jednom tehničkom pitanju. Osim toga smatram da zaista treba iskoristiti izvrsno iskustvo koje je Eh, imamo s jednom od naših država članica, to je Estonija. Oni su zaista dobar primjer napretka ostvarenog u izbornom području i to treba iskoristiti. Mislim da treba učiti kada se radi o tehničkim rješenjima od Estonaca, zato što se zapravo radi o jednom pitanju koje nam omogućuje da na europskoj razini poboljšamo stvari. Radi se o izvrsnom iskustvu, kad pogledate brojke, zapravo ćete konstatirati kao što sam to zapravo učinio i ja, da se uistinu radi o važnom skoku e, u broju onih koji su se poslužili tim tehničkim rješenjem da bi glasovali. Dakle, mislim da je to nešto što zapravo uistinu može dovesti do značajnog poboljšanja na razini Europske unije. Mislim da je to nešto što može predstavljati poveznicu s mladima, ali ne samo s mladima, nisu samo mladi ti koji se sada koriste internetom. To može da, internetom, to može dati priliku i drugima da iskažu svoje mišljenje. Druga stvar e, na koju se želimo svrnuti tiče se izbornog praga. on može biti viši od 5%, međutim ja mislim da bismo ga zapravo trebali smanjiti kako bismo dobili nešto što zapravo ide više u smjeru stvarne zastupljenosti različitih struja, smanjiti taj prag pet ili na tri ili dva posto bilo bi dobro. Jer kad primjerice imate slučajeve različitih zemalja, a ja znam da su eh, metode za izračun izbornih glasova različite od, zemljama, od zemlje do zemlje, eh, morate imati na umu da ipak postoje eh, zemlje poput Njemačke primjerice u kojima to ne funkcionira. Vama se to može činiti zgodnim ili ne, ali svakako je jasno da nije pravično i mislim da može biti e, nepravedno ne samo na razini Europske unije nego na razini svake države članice. Dakle, smanjivanje izbornog praga na 3 ili čak 2% bilo bi prihvatljivije i predstavljalo bi koherentni korak. Mislim da je izuzetno važno biti koherentan i pravedan kada se radi o onome što poduzimamo, jer ako zaista želimo povećati izlaznost, jer to je ono oko čega se brinemo. Mislim da zaista treba pružiti instrumente koji su na raspolaganju za to. Isto tako, ako želimo biti vjerodostojni u našim pokušajima, da zaista ponudimo dobru razinu zastupljenosti na razini Europske unije, važno je biti koherentnim i dati mogućnost da se različite struje zapravo izrazu. E, zaključno želim reći nešto vezano uz vodeće kandidate iz svake političke grupacije. Naime, tu postoji nešto što samo po sebi u svojoj srži nije posve u redu. E, ja ne kažem da to možda nije prigodno rješenje za moju, moj klub zastupnika, to je dobro funkcioniralo, međutim to pitanje povlači za sobom nešto što mi se čini ključnim, a to je odabir mehanizama za e, izbornu konkurenciju i za odabir kandidata koji su rade u skladu s našom filozofijom. A to je dakle filozofija Europskog parlamenta uh, kojom su prožete naše svakodnevne aktivnosti i koja je obilježena kompromisom. E, to je filozofija koja je nužno naravno vezana uz e, koncesionističku demokraciju koja se temelji na kompromisu i koja je sama po sebi nužno vezana uz e, proporcionalnu zastupljenost koju smo sveukupno gledajući ustanovili u svim zemljama. E, ideja špicen kandidata zapravo je e, suprotna toj ideji, budimo otvoreni. Ideja da imamo vodeće kandidata, špicen kandidata, jer odlučili smo se zapravo koristiti tu njemačku formulaciju, nešto je što zapravo ide u korist samo dvije političke grupacije, dva kluba zastupnika, to je korisno nama u EPP-u i socijalistima i demokratima, jer je zapravo vrlo jasno da se zapravo stvarna konkurencija odvija između ta dva kandidata jer oni imaju realne šanse da odnesu pobjedu. Što se tiče predstavnika ostalih klubova zastupnika, naravno to nama ne odgovara, slažem se s kolegom, eh, ali budimo korektni budimo barem lucidni kada se radi o mehanizmima koje nudimo. Kažem ovo imajući u vidu činjenicu da nisu sve političke grupacije unutar parlamenta kao prvo imenovale svoje kandidate. Samo su dva najveća kluba zastupnika osim toga imali šanse da tijekom tog natjecanja zapravo dođu do pozicije predsjednika komisije to je nešto što zapravo nije bilo u potpunosti korektno u natjecateljskom smislu, zato što je to pitanje koje se tiče svih, budimo sasvim iskreno. Zeleni, liberali, komunisti nisu imali nikakve šanse da zapravo zauzmu prvo mjesto, to svi znaju. E, njihovi kandidati zapravo nisu bili pretjerano e, realni u smislu stvarnog e, osvajanja prvog mjesta. Utjecaj e, Europskog parlamenta kojim svi težimo vezano uz imenovanje šefa komisije, nešto što naravno svi imamo na umu. Ja smatram da ovo rješenje nije u skladu sa e, filozofijom kompromisa kojoj težimo. Ideje, ideja vodećih kandidata različitih klubova zastupnika zapravo se svela na E, bipartitnu podjelu unutar e, parlamenta na rascjepkanost između dva kluba zastupnika, što zapravo nije slučaj u našem svakodnevnom radu, iako možda imamo e, predominantno utjecaj dva najveća kluba zastupnika EPP-a i socijaliste demokrata, ali Važno je naglasiti da ova ideja špicen kandidata dovodi zapravo do jednog bipolarnog odnosa, bipolarnog odnosa snaga, i mislim, ponavljam, da to nije u skladu sa filozofijom kompromisa i načelom zastupljenosti. E, hvala vam lijepa na pozornosti. Dragi kolege, imamo još 20 minuta, imamo još veliki broj govornika. Ljubazno bih vas molila da budete što kraći u svojim izlaganjima. George Shefflin. Three minutes, Učinit ću što najbolje mogu. Hvala lijepa i hvala i Joe Lajne. No, evo par nevezanih eh, elemenata. Što se tiče transnacionalizma, e, to je jednostavno većinu eh, ljudi u ovom parlamentu nekako odvelo u drugim pravcima. Mislim da za to još nije došlo vrijeme. Nadalje, postoji još jedan problem e, kojim se bave neki sudionici u ove rasprave. Nacionalni izborni procesi u e, velikom broju slučajeva prednjače pred europskim izborima. Kako bismo mogli to okrenuti na jedan drugi način, kako bi europski izbori zaista postali europski, a ne nacionalni? Među preporokama neke mogu pomoći u tom smislu iznad svega. Mislim da se treba jasno reći, iako to nije nije lako da je Europska unija nekako sudjeluje u tom procesu. To je neka vrsta dioništva i da kada se bira Europski parlament da se tu ne radi sasvim o, samo o nacionalnoj politici. Morali bi e, smo možda tu nešto reći gospodinu Teriju Kabrasu. I ja mislim da u Europi postoje tri vremenske zone. Ako uzmemo u obzir i prekomorske teritorije, da e, imamo još puno više vremenskih zona, prema tome teško ih je napraviti u jednom času. A ako nacionalni rezultati utječu na rezultate na Cipru, gdje postoji razlika od dva sata, ne znam kako će se to odraziti. Eto, to je jednostavno nešto moramo uzeti u obzir prilikom naših razmišljanja. Što se pak praga tiče, u nekim zemljama to uopće nije bitno. Ako birate samo šest E, e, šest zastupnika prag je 16,5, onda to stvarno nije bitno. To postaje bitno kada se radi u velikim zemljama. E, glasati sa 16 godina, pa zašto ne? Neki 16-godišnjaci su zreli i mogu to napraviti, drugi nisu, ali to mislim da je pozitivan razvoj. Ono što mene brine jest da bismo u ovom tekstu ili u izvješću morali naći nešto da kažemo da ima sve više i više građana, naglašavam, koji žive u državi čije državljanstvo nemaju. Na koji način se njih treba zastupiti kada dođe do raspodjele mandata na osnovi državljanstva, kako se to rješava? Prije nekoliko godina sam već rekao da ne vidim jednostavno kako Nigel Farage može zastupati Poljake koji su imigranti u Jedinom kraljevstvu. Ali e, ja isto ne znam je li španjolski kolega sretan da zastupa britanske umirovljenike koji žive na Kosta Bravi. Primjer iz Estonije, mislim da sam to pratio jako pomno i to, to jako dobro funkcionira moram reći da većina europskih građana ima pristup internetu. Čini mi se da je to sve dobro. Nije isto u svim zemljama, Skandinavci i Velika Britanija su na čelu, ali e, mislim da kada bismo se opredijelili za to da bismo vjerojatno većinski to izglasali. Ja, htio sam još nešto reći, ali eto, sad mi to izmiče pa ću ovdje stati. Govorili ste puno, puno dolje od pet minuta, ali uvjerena sam da će Mercedes Breso vam pokazati kako se govori manje od tri minute. Da, da, svi imamo zapravo tendenciju govoriti dulje i ja se zahvaljujem objem um, izvjestiteljima koji su nam dali sve te mogućnosti da li su nam zaista dugačak popis svih mogućnosti koje se otvaraju, pa se zato i želimo javiti. Ja bih govorila o dvije stvari iz prvog dijela i jednoj stvari iz drugog dijela, jer mislim da se radi o vrlo znakovitim elementima kako bi ti izbori dobili zaista europski karakter. Europski karakter i mogućnost da e, se izazove interes europskih građana da ih se prizvuče jest nešto što je bitno. Ne sjećam slažem s kolegom Preda vezano za špicen kandidate. To je zapravo izazvalo prvobitni interes građana. Čak i manje e, stranke koje imaju e, E, koje se javljaju na europske izbore, iako neće imati nekog pobjednika, ali će e, ipak to e, moći iskoristiti u europskim izborima. Primjerice, zeleni koji često nemaju jako puno glasova na lokalnoj domaćoj razini, ali ekologija je bitna u Europi prema tu tome tu mogu imati više glasova. I recimo upravo ta dimenzija, europska dimenzija je nešto što bi mogla povisiti razinu rasprava što često nedostaje na nacionalnoj razini. I ja mislim da upravo to izbor za predsjednika komisije ima dakle interes da privuče građane. Ja smatram da bi sve e, oni e, stranke e, koje dobivaju e, financiranje iz europskih sredstava, oni bi dakle morali uz nacionalnu stranku, ako postoji dakle europska stranka, staviti i europski oznaku na tim izborima, a one stranke koje to ne žele učiniti, neće e, onda se smatrati europskom političkom strankom. To je nešto na čemu bismo mogli, mogli pozvati jer postoji i direktiva koja govori upravo o tome. To je važno kako bismo dali političku težinu europskim izborima. To je dakle taj prvi dio. Ono što možemo napraviti je da se pritom ne mijenjaju temeljni ugovori. Postoji jedna stvar koja je zaista ključna. Postoje zemlje koje imaju preferencijalno glasanje, a neke druge nemaju. U e, mojoj zemlji treba vam sto tisuća preferencijalnih glasova kako bi se jednog zastupnika izabralo. Dakle, sto tisuća ljudi trebaju reći da žele glasati za nekoga u drugim zemljama, uopće nije potrebno da bilo tko poznaje tog zastupnika. Ne, ne kažem da je jedno bolje od drugoga, samo kažem da je to velika razlika i da bi se to trebalo ujednačiti. Onom dijelu za koje je potrebna izmjena temeljnih ugovora. Ovdje se obraćam izvjestiteljima. to je E, dodjeljivanje e, mjesta prema dvostrukom proporcionalnom sustavu. Prilikom jednom saslušanja, jedan nam je njemački profesor, čijeg se imena ne sjećam, je u tom smislu zanimljiv prijedlog. Poštujući broj nacionalnih e, zastupnika, tu se ipak uzimala u obzir ravnoteža među političkim strankama Dakle, htjelo se da na europskoj razini ipak se odrazi ono, onaj rezultat e, koji su postigle europske političke stranke. E, kolega Šeflin je se osvrnuo na transnacionalne liste. Da, one bi bile jako složene međutim oni bi ipak dali jednu veliku europsku karakteristiku rezultatu i tako ga obogatili. Što se tiče broja nacionalnih zastupnika, njihov se broj tu ne bi mijenjao, mijenjao bi se samo e, njihova e, politička pripadnost. Mislim da se tu ipak radi o zanimljivoj temi. Što se pak pragova tiče, ako se to pitanje postavi, onda pragovi trebaju biti europski. Ako se u e, današnje vrijeme kaže ne više od 5%, što znači da ispod 5% može biti bilo što. Mislim da bismo se trebali odlučiti za jedan određeni postotak i onda se toga držati. To nije ipak jedan od ključnih, e, e ključnih pitanja. Ja sam htio predložiti Joe Linenu i e, vama Danuta. Dakle, htio sam vam reći što ja mislim da će dogoditi s ovim izvješćem. Jako smo ambiciozni u predlozima koje dajemo i tim izmjenama. Svi europski e, zakoni, izborni zakoni bi se trebali e, promijeniti i da ujednačimo izborni sustav. To nećemo postići. Mislim da naš cilj treba biti da određene elemente izložimo one za koje mislimo da su ključni i da tu tražimo promjene. Mislim da treba ih biti svega nekoliko. Inače nećemo ništa postići. Ja mislim da europski izborni sustav trebali glasati elektroničkim putem ili ne i e, kolika je veličina veličina izbornih jedinica. Postoje stvari s kojima se države članice nikada neće složiti. Moramo jednostavno napraviti popis onoga što smatramo da je zaista nužno kako bi europski izborna, izborna pravila omogućile da to budu europski demokratski izbori. Bitno je pitanje možemo li mi napraviti takav e, izborni zakon koji će dati legitimnost izabranim zastupnicima u očima svih ovih milijuna europskih glasača. Treba dakle postojati zajednički temelj a e, njega moramo definirati sa bitnim elementima promjene izbornog zakona. To će biti stvarno bitno. Ako se dio izbornog zakona mora promijeniti, onda to e, će se tako i napraviti. Međutim, trebamo imati demokratsku jezgru Europske unije. Međutim, ne smijemo u se usmjeriti na to da ću imati jedinstven izborni sustav u cijeloj Europskoj uniji. Ali mislim da zakon koji usvojimo treba imati puno preporuka i puno ključnih načela. I razlike među zemljama uvijek će postojati. Postoji nešto što želim reći a s tim će se možda jednog dana čak i Europsko vijeće složiti, jer ne zaboravite da se i vijeće i komisija moraju s ovim složiti. Koliko ja znam, vrlo je važno primjerice glasačka se prava moraju zamemčiti evropljenima koji žive u drugoj europskoj državi. Mislim da je to vrlo važno, iako još do toga za sada nije došlo. Zatim, e, zastupljenost spolova. E, pa onda e, transnacionalne izborne liste prema političkim obiteljima. Dakle, trebamo pet ili šest ključnih elemenata jer u protivnom nećete zapravo ništa postići. Hvala lijepa. E, želim čestitati kako Danuti tako i Joe Linenu. Ovaj dokument e, zalazi u prično duboko vi ste se ovdje bavili e, nekim bitnim pitanjima kojima se možemo baviti sada, a znamo u budućnosti da će biti drugih tema. Postoji jedna temeljna filozofska ideja, a to je da ćemo vjerojatno neke od prijedloga jednostavno povući. Jer ovdje se kaže da moramo raditi samo s europskim političkim strankama. Ja jednostavno mislim da to nije moguće ostvariti na europskoj razini. Zašto? Zato što ako živimo u demokratskom društvu, onda stranke moraju imati pravo da ne budu europske stranke. Ja mogu e, biti u stranci, portugalskoj stranci koja se protivi postojanju Europske unije i mora mi se omogućiti da sudjelujem na ovim izborima. Prema tome, e, to je jedna od temeljnih sloboda i ja, meni je jako drago da je tako jer ja sam jedan od posljednjih federalista koji je opstao na zemaljskoj kugli. Ja sam veliki pobornik europskih političkih stranaka i želim da one budu jake. Međutim, ne možemo zbog toga štetiti našem političkom procesu tako što ćemo i druge opcije E, iz toga izostaviti. Dakle, oni koji su protiv federalizma i one koji su protiv same Europske unije. Dakle, i prirodno je naravno da se ima pravo ili obveza ako sam evropska politička stranka moram koristiti evropski simbol. A ako nisam onda ne moram imati europski politički simbol. Dakle, to je jedno od temeljnih sloboda i to moramo imati na umu. To međutim također znači da se e, moramo razmotriti, e, da moramo razmotriti upra, e, uredbu o europskim političkim strankama koja po mom mišljenju nije dobra. Ona e, uredba koju smo osvojili neposredno prije posljednjih izbora. Mislim da imamo bolju uredbu da bismo dio problema rješavali na bolji način. Međutim, ovo je tek jedan početak i ovo što ja sad tu želim reći je da bismo vjerojatno trebali e, reći da imamo sustav europskih političkih stranaka i moramo se zapitati je li taj sustav zreo ili nije. U potpunosti se slažem realističnim pristupom Hamona Haureka. Jer dakle mogućnost da glasamo u zemlji Europske unije čiji nismo državljani i tu dvostruku promocionalnost. To su pitanja kojima se svako trebamo pozabaviti. Svi ovi prijedlozi su vrlo impresivni. Jedino što mene brine jest da, e, da želimo raditi samo s europskim političkim strankama. Zaboravljamo pritom da građani imaju pravo jednostavno biti protiv europskih političkih stranaka. Ja istovremeno imam i federalistički pristup i federalni pristup. Ako se založete za federalizam, ima i onih u društvu koji nisu za federalizam. I ako ovoj drugoj skupini ne date mogućnost da se izrazi, onda zapravo dobijete ovo što imamo sada, a ne federalizam, a ova sadašnja situacija je prilično čudna. Toliko sam ja htio reći. Jedino e, što želim dodati, ja stvarno to moram reći, uvijek me brine ono što će biti sljedeći korak a to je pitanje sastava Europskog parlamenta. Ne želim biti izvjestitelj za to pitanje jer se želim stvarno žestoko boriti, a da sam izvjestitelj ne mogao ostati neutralan. E, moram reći o Lajnenu da u onome što je on rekao vidim mnogo natruha njemačkog izbornog sustava, dvostruka proporcionalnost i tako dalje. To je dobro, a najvjerojatnije, ali bi bilo dobro kada bismo u na vijeću mogli imati sustav koji postoji u Bundesratu jer e, tu bismo onda mogli imati tu dvodobnu zastupljenost i na europskoj razini, što bi zaista bila mogućnost da se u Europi ojača e, federalna demokracija. Hvala Paolo. Max Anderson ima riječ. Hvala lijepa kao član stranke koja je bila druga po veličini na prošlim izborima u Švedskoj moram reći za vrijeme mog e, članstva u stranci zelenih sam doista cijenio ogromne e, doprinose koje su dale stranke, male stranke u Španjolskoj i Njemačkoj. One su doista odradile e, jako dobar posao i dale velik doprinos i zato sam vrlo skeptičan u vezi s ovim prijedlozima u vezi sa e, pragovima, osobito e, oko uvođenja europskog e, izbornog praga. Htio bih reći i nešto o online glasanju. Elektroničko glasanje je vrlo teško organizirati na pravi dobar način, mora se osigurati tajnost i mora se osigurati da se niko eh, ne, eh, ne, ne može utjecati na rezultat, a to je vrlo teško postići. Sustav koji je u upotrebi u Estoniji nije dovoljno dobar. On nije siguran i doista ga ne bismo trebali preporučiti, odnosno preporučiti da se taj eh, sustav proširi, e, prije bismo trebali preporučiti Estoniji da uvede bolji sustav. Dakle, to je ono što sam ja saznao o, e, o online glasanju kada smo se mi u Švedskoj pozabavili time. Ali e, ono što su Norvežani imali bilo je bolje, ali su Norvežani svejedno odlučili odustati od toga. Što se tiče metod, harmoniziranog metoda eh, dodjele sjed, eh, sjedišta eh, po Dontove metodi, ja mislim da nije dobra ideja uvesti sustav koji bi koristio velikim strankama, a štetio malim strankama. E, što se tiče dvostruke proporcionalnosti, ako pogledate što se u praksi događa kad se to uvede, e, mogući su tu vrlo čudni rezultati. E, dakle, u principu ćete možda biti za to, ali kad to doista prostudirate vidjet ćete da to omogućuje vrlo čudne rezultate. Mi kao zastupnici u Europskom parlamentu e, nismo predstavnici svojih stranaka nego građana Europske unije i za njih trebamo raditi i u tom smislu trebamo i e, oblikovati izborni sustav. Hvala lijepa. Sljedeći govornik. Gospođo predsjednica e, da dame i gospodo, ja sam s velikim zanimanjem pročitao ovaj radni dokument. E, zahvaljujem gospođi Hubner i gospodinu Lajnenu na poslu koji su odradili. E, ja sam već nekoliko puta organizirao e, izbore u Njemačkoj i znam koliko je izborni sustav odlučujući E, ja vjerujem da bi sad trebali jedno vrijeme u miru porazmisliti o ovom e, šta tu sad stoji na papiru o svim, e, svim opcijama koje postoje. U svakom slučaju tu posto, iznijeti su cijeli niz kontroverznih prijedloga. Tvrdnja da je ovo jedan vrlo njemački prijedlog E, to mogu doista odlučno e, demantirati. E, ovakav prijedlog bi u Njemačkoj naišao na slabo prihvaćanje. Mi smo doista malo konzervativniji i tradicionalniji u Njemačkoj usporedbi sa mnogim drugim evropskim državama. Želim naglasiti jednu točku e, koja ne bi smjela biti sporna, to je točka 8. Smatram da je neizdrživo, nedopustivo da je nekoliko stotina tisuća puta na posljednjim izborima u Europi povrijeđen je povrijeđeno jedno načelo jer su neki e, birači dva puta ili više puta glasali na temelju višestruke višestrukog državljanstva. Dakle, postoje ljudi koji imaju, na primjer, njemačko i talijansko državljanstvo i imali smo u njemačkom, njemačkim medijima članak jednog takvog građana koji je objasnio koliko mu je lako bilo glasati dva puta, jedan put kao njemački državljanin, drugi put kao talijanski državljanin. To je doista nepošteno i u interesu poštenih izbora mislim da to moramo regulirati e, na jedan dobar način. Mislim da to ne bi smjelo biti sporno. Također želim reći kolegi Ujezdovskog iz Poljske koji je spomenuo Njemački ustavni sud. E, zapravo su stvari malo drugčije nego što ste ih vi prikazali. Njemački ustavni sud je najprije ukinuo prag od 5% e, i onda je zbog toga kao kompromis e, predložen prag od 3% i onda je Ustavni sud i to ukinuo. Ja sam pravnik, e, znam da u Njemačkoj se smije kritizirati sve osim Ustavnog suda, ali meni je u ovom slučaju bilo vrlo teško ne kritizirati Ustavni sud. Mislim da je tu, međutim, e, glasanje, suci nisu glasali e, jednoglasno, nego su bili vrlo različitih mišljenja. Mi u Njemačkoj smo vrlo zainteresirani za to da Europski parlament ostane e, sposoban djelovati i po mom mišljenju ukidanje izbornog praga tu ne bi pomoglo e, tako da bih sve takve prijedloge e, odbio e, ukratko za zaključak e, mi u njemačkoj vrlo pozorno pratimo ovaj rad na ovom izvješću i da li će nam ikad uspjeti da izbore, evropske izbore održimo u trajanju od samo jednog dana, mislim da je, da je to vrlo teško izvedivo, u Njemačkoj je e, biračima nezamislivo E, ići na glasanje u toku radnog tjedna, u Velikoj Britaniji obrnuto je nezamislivo e, ići na glasanje u toku vikenda, tako da mislim da je to teško e, realizirati. Hvala lijepa, sljedeći govornik, hvala lijepa. Ja zahvaljujem autorima što su sastavili ovaj, sve, ovaj iscrpni popis E, ja sam uvijek za to da se ostavljaju otvorena vrata i to mi je draža situacija nego udaranje glavom u zid, odnosno nailaženje na zatvorena vrata. Mislim da je većina ovih prijedloga ili nemoguće realizirati jer se nikad neće moći dobiti dovoljna podrška za njih u vijeću, a možda čak ni e, u parlamentu ili su možda nepotrebni a tu uključujem i prijedlog u vezi sa špicnim kandidatom, a u nekim slučajevima nisu ni poželjni, kao na primjer ideja glasačkih kartica. Dakle, ostaje vrlo mali broj prijedloga koji ne spadaju ni jednu od tih e, tri kategorija. Dakle, tu postoje neki prijedlozi koji su po mom mišljenju vrijedni da e, ih podržimo. Na primjer, stavljanje loga europskih e, političkih obitelji na izborni listić naravno ako neka stranka nije e, uključena u europsku političku obitelj ne želi takav logo na e, da, da se takav logo pojavi uz njihovo ime, onda bi naravno morali moći imati tu mogućnost, ali za one stranke koje jesu u evropskim političkim obiteljima moralo bi biti omogućeno da se pojavljuje i logo njihove evropske političke e, obitelji. kao što sam već rekao, većina ovih prijedloga spada u jednu od one prve tri kategorije. Tako da tu završavam. Hvala lijepa. Nažalost, nećemo imati vremena da vam omogućimo da odgovorite. Sljedeći govornik, hvala lijepa e, na ovoj vrlo konstruktivnoj raspravi. Vrlo mi je drago što vidim da smo postigli ipak napredak u odnosu na prošli sastanak na kojem smo imali raz, razmjenu mišljenja. E, ja sam već bio e, u strahu da je Richard protiv svega, međutim ipak je našao pet šest prijedloga koji su po njegovom mišljenju e, dobri, tako da time sam jako zadovoljan. Naravno da samo se po sebi razumije da stranke koje nisu uključene u europske političku obitelj da e, mogu i dalje sudjelovati na i europskim izborima e, i da se ne mora navoditi da pripadaju u neku europsku političku stranku, ali za one koji pripadaju e, to također mora biti moguće navesti. Dragi kolege, mi mijenjamo zakone istovremeno u 28 zemalja članica što se tiče zajedničkog tržišta, zaštite e, potrošača, zaštite okoliša. Svaki put kad mijenjamo zakone, mijenjamo ih istovremeno u svih 28 zemalja članica. Međutim, pritom nismo tako e, bojažljivi kao u ovom slučaju. Biću vrlo kratak. Ono što je rekao e, kolega Preda i drugi koji su zabrinuti u vezi sa e, prijedlogom za navođenje špicen kandidata, e, mislim da ako neka politička obitelj ima doista jakog e, špicen kandidata, onda ne vidim zašto ne bi, su, ne bi i druge stranke e, predlože svoje kandidate. E, E, koliko puta ste nekoga iz neke male stranke imali u Rumunjskoj kao kandidata za predsjednika vlade, zar ne? Što se tiče e, izbornog praga, gospodin Učakovski više nije ovdje, kao što je David McAllister objasnio. Mi taj problem ne možemo riješiti u Njemačkoj, zato E, ali ne samo u Njemačkoj nego i u Španjolskoj i u dvije druge zemlje. Dakle, Njemački ustavni sud je rekao da ovo zapravo nije pravi parlament, e, tako da tu ne igra ulogu koliko stranaka zapravo je zastupljeno, e, što je zapravo jedan afront. I mi moramo ulogu Ustavnog suda prihvatiti, moramo živjeti s njom, ali zapravo je potpuno neprihvatljivo reći da e, mandat Europskog e, parlamenta nije bitan, da ne igra ulogu. E, dakle, mi imamo barem dvije stranke koje su ušle u Europski parlament, a po mom mišljenju je upitan legitimitet njihovog ulaska u Europski parlament jer su dobili vrlo mali broj glasova. U svakom slučaju mi se e, veselimo daljem radu na ovom dosjeu. Hvala lijepa, mogu podržati većinu onoga što si rekao e, i dalje mislim da moramo naći neke e, specifičnosti europskih e, za razliku od nacionalnih izbora. Ja se nadam da ćemo iz sa ovog sastanka otići sa nekim jasnim predođbama e, i da će nam biti jasno što je od ovoga eksplicitno odbijeno, međutim ja još nisam sigurna što je e, tu prihvatljivo ili neprihvatljivo. U Poljskoj je, na primjer, što se tiče točke 1, to prihvatljivo. Dakle, to pokazuje koliko će teške biti tu e, odluke u vezi sa ovim, ali ja se slažem da bismo vjerojatno trebali skratiti ovu, ovaj popis i da bismo trebali tu e, dakle skratiti popis, ali ne, ipak ne, trebamo imati neki minimum, neki e, su spomenuli taj izborni prag. Dakle, mi ćemo nastaviti sa radom pa ćemo vidjeti dokle ćemo stići. Ispričavam se, ovo mi se još do sad nikad nije dogodilo. Do sad su me zvali samo na mobitel. U svakom slučaju, gospođo gijom želim vas pozvati ako nam se želite pridružiti na podiju, da nam se pridružite. Mi ćemo sada nastaviti sa sljedećom točkom dnevnog reda. Predat ću predsjedanje e, sastankom gospodinu Pereira.

friends, let's continue our meeting. Dragi prijatelji, nastavimo sa sastankom. Prelazimo na točku 9 našeg dnevnog reda. Dakle, to je izvješće na vlastitu inicijativu o transparentnosti, odgovornosti i integritetu u institucijama Evropske unije. E, kolega Sven Gigold je e, izvjestitelj. E, ideja je bila e, razviti jedan zajednički pristup tim pitanjima. Nova Europska komisija je te e, teme proglasila, stavila na visoko mjesto na popisu svojih prioriteta. Ideja objavljivanja svih kontakata koje povjerenici imaju e, je jedan, na primjer, doprinos transparentnosti. E, međutim, sva ta pitanja su sada tema rasprave za četiri odbora Europskog parlamenta održala su vrlo zanimljivo zajedničko saslušanje kojeg se vjerojatno sjećate u e, sporazumu sa izvjestiteljem pozvali smo potpredsjednicu Silvi Gijom. Hvala vam lijepa što ste danas e, s nama. Vrlo je važno e, za nas e, čuti vaša mišljenja jer vi ste upravo nadležni za ova pitanja, na primjer transparentnosti i tako dalje mi očekujemo da ćemo organizirati razminu mišljenja sa latvijskim e, predsjedništvom, također i sa potpredsjednikom Fransom Timmermansom za vrijeme našeg sljedećeg sastanka odbora AFKO u lipnju. Želim vas informirati da su e, u tijeku izrade dvije studije, jedna o e, predstavljanju posebnih interesa i druga o e, izvještavanju o financijskim interesima e, financijskih interesa i imat ćemo radionice u e, rujnu mjesecu gdje ćemo prezentirati nalaze tih studija. tajništvo odbora AFKO je sastavilo jedan projektni tim koji će pomoći e, našem izvjestitelju i ja se nadam da ćemo imati vrlo produktivne rasprave o svim ovim pitanjima. A sada riječ dajem gospodinu Gigoldu, izvjestitelju, a potom potpredsjednici Guillaume. Izvolite, imate riječ. Gospodine predsjedatelju, potpredsjedatelju, uvaženi kolege. Evo samo da predstavim ovu prvu razmjenu mišljenja vezanu uz konkretnu temu. Mislim da e, kontekst u kojem razgovaramo o transparentnosti, odgovornosti i e, integritetu institucije Europske unije zapravo znači sljedeće. Možda sam, bi bilo dobro zapravo da cijelu stvar predstavim sa osobnog stališta. Kada sam stigao ovamo bio sam vrlo iznenađen. Ako usporedite primjerice otvorenost njemačke javne uprave sa otvorenošću Europske komisije, postoji ogromna razlika. Institucija je ovdje otvorena, s tim ljudima možete izravno razgovarati. U Njemačkoj ne možete razgovarati sa odgovornim osobama. Obično to nije izvedivo. Do takvih situacija dolazi vrlo rijetko i mora se poštovati hijerarhija. U većini država članica ne postoji registar transparentnosti za lobiranje. Nedavna studija um, organizacije Transparency International zapravo je pokazala da evropske institucije dosta dobro stoje kada se radi o transparentnosti i E, integritetu u usporedbi sa samim državama članicama. Iako je tome tako, nedavno ispitivanje javnog mnjenja pokazalo je da 70% europskih građana smatra da su europske institucije općenito gledano korumpirane. Tijekom krize Podaci Eurobarometra pokazali su da povjerenje u Europsku uniju i njezine institucije, koje je tradicionalno bilo mnogo više nego primjerice povjerenje koje se ukazivalo u institucijama na nacionalnoj razini, je pretrpjelo određeno pogoršanje. Kriza je trajala godinu, dvije i međutim njezine se posljedice mogu vidjeti. ta najzgled bizarna razlika u percepciji evropskog projekta i institucija e, te objektivnih percepcija koje se mjere anketama razlog je za zabrinutost. Mislim da u toj percepciji također postoji i neka logika, iako naravno ta brojka od 70% koji vjeruju da su institucije korumpirane predstavlja nešto potpuno absurdno. No, iza svega toga skriva se određena logika, a to je zapravo činjenica da je Evropska unija dosta udaljena od samih građana, da je broj javnih rasprava pao i da nije više toliko razumljivo tko je dao kakav doprinos donošenju određene odluke, iako je zapravo mnogo lakše pronaći informaciju o tome tko je podastrao kakve materijale i pristup dokumentima je zapravo mnogo bolji nego u bilo kojoj državi članici. Usprkos tome, većina ljudi smatra da o odlukama na razini Europske unije čuju tek kad zapravo počinju imati učinak e, na njih i tada se razvija nacionalna rasprava, to bi zapravo trebalo biti slučaj mnogo ranije i to nas treba zabrinjavati. Morali bismo imati zajednički cilj, posebice zbog te udaljenosti. Trebali bismo postati nedvojbeni vođe u transparentnosti, odgovornosti i integritetu i trebali bismo raditi na onome što je već postignuto u Europskoj uniji. Kad su me imenovali izvjestiteljem, ja sam na svojoj internetskoj stranici pokrenuo anketu i pitao sam ljude što misle da bismo trebali učiniti kako bismo pojačali transparentnost, odgovornost i integritet. I sada se veselim raspravi sa izvjestiteljima u sjeni i ostalim zastupnicima u domu o onome što bi trebalo uslijediti. Dozvolite da vam dam nekoliko primjera tema koje su spomenute. S jedne strane, mnogi su rekli da bi registar lobija trebao biti obvezujuć, obvezujuć za sve. Da ne bi trebao imati samo obvezujuću narav za komisiju, već i za vijeće i Europski parlament. A u komisiji bi transparentnost trebala biti potpuna ne samo na višoj razini hijerarhije, već isto tako i na nižim razinama zato što se tamo priprema veliki broj zakonskih akata i upravo zato lobiji trebaju biti transparentni i svi bi trebali ispoštovati to pravilo. Mnogi su se također zapitali zašto imamo e, registar lobija u Briselu, ali ne i u državama članicama. E, činjenica je da je vijeće glavni partner kada se radi o zakonodavnom procesu i sasvim je očito da bismo trebali primjenjivati iste visoke standarde posuda. U Sjedinjenim američkim državama postoji takozvani zakonodavni otisak, što znači da postoji trag svih vrsta zakonskih akata. Može se jasno vidjeti tko je dao doprinos zakonodavnom procesu i to je nešto što se zapravo proteže kroz čitavi administrativni postupak. Takav zakonodavni otisak mogao bi također postati obvezujućim za sve europske suzakonodavce. Mi u našem domu imamo vlastiti etički kodeks. I u tom etičkom kodeksu postoje odredbe, ali pokazali su se i primjeri u kojima on nije u potpunosti ispoštovana, usprkos tome nisu primijenjene nikakve sankcije provjera je li se poštovalo etički kodeks ili ne, zapravo je svedena samo na djelovanje jedne skupine zastupnika, ali istovremeno nema stvarne transparentnosti kada se radi o djelovanju te skupine. Dakle, o tome se može raspravljati. Vrlo često problemi integriteta i odgovornosti zapravo budu otkriveni unutar doma od strane ljudi koje nazivamo zviždačima i često ovisimo o njima, posebice evo primjerice nedavno kad smo imali situaciju sa leaksom. Smatram da bi sve europske institucije trebale otvoriti sigurnosne kanale kojima bi zviždači dostavljali informacije, a ljudi e, bi to onda mogli činiti zaista za opće dobro, a ne zbog sumnjivih e, osobnih e, razloga i takvi bi ljudi trebali biti zaštićeni. Evo, to su neki od primjera važnih područja, mogao bih navesti još čitav niz primjera. Veselim se doprinosu Jurija, Envija i Kont, e, Konta, koji su najavili da će donijeti vlastita mišljenja um, određeni broj odbora za interesiranje za rad na ovome predmetu. Mislim da bi trebalo biti utješno to što Europa dvojbe ovakve vrste uzima ozbiljno um, usprkos tome što zapravo u određenoj mjeri ovise o tome na koji način im se pristupa na vrhu. Ja bih stoga rekao da na ovo treba djelovati pozitivno imajući na umu da bi Europa trebala postati e, vodećom u smislu transparentnosti, odgovornosti i integritetom. E, iako je građanima zapravo europske institucije još uvijek teže razumjeti možda nego neke druge. Hvala lijepa, evo veselim se vašim idejama. Hvala, sada ću dati e, riječ gospodinu Gijomu predsjedatelju. Imate samo nekoliko minuta. Ispričavam se gospođi Gijom. E, situacija je razumljiva, međutim, usprkos tome što nemamo mnogo vremena, željeli bismo vam svakako dati priliku da iskažete svoje stajališta. Ispričavam se. Ja sam zapravo prihvatila da zamjenim nekoga predsjedajući jednim sastankom u 17 sati, tako da mogu ostati vrlo, vrlo kratko ovdje. Ispričavam se zbog toga. Međutim, ovo je ipak prilika da se vratimo na ovu temu koja je izuzetno važna. E, gospodin Gihold je iznio e, svoje stajalište, ja se slažem s velikim brojem točaka koje je on iznio. Tijekom preliminarne razmjene mišljenja e, imali smo prilike vidjeti da se malo po malo možemo međusobno obogaćivati i zajednički raditi. Ja ću se vrlo kratko i vrlo brzo osvrnuti na nekoliko stvari. Kao prvo želim reći da vjerujem u jednu stvar koju je Sven Gihold upravo spomenuo, a to je da E, odnosi između europskih institucija i udruga građana, e, nevladinih udruga, sindikalnih udruga i tako dalje, svih tih interesnih skupina koje se skupljaju ovdje e, trebaju biti otvoreni. Međutim, to nije nešto s čime se svi slažu. Kroz kontakte koje sam imala sa nekima od njih, zapravo sam naišla i na drugačija mišljenja ja mislim da je važno da budemo u kontaktu sa svim e, skupinama zato što imamo e, potrebu odgovoriti na e, realne potrebe na koje nailazimo. Još jedna stvar koju želim podijeliti s vama Mislim da bi bilo korisno da AVKO radi u skladu sa onim odredbama koje nas potiču na to da budemo u svakadnevnom kontaktu sa interesnim skupinama. To je članak prvi i članak 103. Dakle, pristup ovom jačanju transparentnosti nešto je što bi zapravo trebalo ukloniti e, barijeru između e, građana i nevladinih udruga i nas, a ne suprotno, što se često događa i smatram to aberacijom. Um, želim zahvaliti malo ekipi koja je radila na ovom pitanjima. Uh, e, 1. siječnja 2015. godine na snagu je stupio registar transparentnosti i on zapravo obuhvaća čitav niz stranaka koje e, su djelovale zadnjih 25 godina. Veliki broj njih unesen je u registar u proteklih nekoliko tjedana. Budući da je u komisiji također najavljen susret na visokoj razini sa e, onima koji se upišu u registar, što je naravno dovelo do e, velikog interesa. Registar je sada u prijelaznoj fazi jer jedno vrijeme zapravo nije bio ažuriran i trenutačno mislim da na današnji dan imamo oko 7200 unosa. Ne, Upravo malo prije sam rekla da je dakle u komisiji konkretno gospodin Juncker objavio određene stvari, a to je primjerice da će se sastati sa onima koji su se registrirali i tako ispoštovali svoju obvezu. E, govori se o tome da bi takav registar trebao postati obvezujućim za sve. Ne znam e, je li to zakonodavno rješenje koje će u ovom trenutku biti odabrano za budućnost i hoće li se taj registar učiniti obveznim zato što je njegov pravni status još uvijek pod upitnikom. E, vrlo je važno da za takvu odluku postoji jednoglasnost u vijeću i važno je da postoji zapravo e, novi dogovor Važno je da potpredsjednik Timmermans bude spreman na takvu e, raspravu i mislim da moramo pitanju pristupiti pragmatično. Moramo postupati na način da i e, vijeće bude e, obvezano navedenim odredbama što nije jednostavno. Postoji određeni broj poticajnih mjera o kojima se trenutačno raspravlja kako bi se registar učinilo obveznim i trenutno su na rasporedu proširenog predsjedništva Europskog parlamenta, primjerice poboljšanje pristupa, um, prioritetni pristup, preferencijalni pristup određenim aktivnostima u Europskom parlamentu i slično. To su sve mjere koje bi mogle poticajno djelovati na one koji bi se trebali upisati u registar. Također se govori o mjerama koje bi trebale omogućiti poboljšanje transparentnosti. Na njima se trenutačno radi, moram vrlo, vrlo brzo proći kroz njih, ali prvenstveno mislim na e, uspostavljanje zakonodavnog otiska, e, kolega je već govorio o tome. Trenutačno bi to bilo nešto što bi se odvijalo na dobrovoljnoj bazi, a kasnije se naravno može razvijeti u drugačijem e, smjeru. Također se radi o novoj formuli za E, objavu imovinskih kartica zastupnika. Tu je zapravo područje u kojem se još mnogo toga može ostvariti u smislu napretka i na kraju naravno poštovanje etičkog kodeksa. Što se tiče ostalog, budući da se zaista radi o vrlo opsežnoj temi, Mislim da bismo još trebali istražiti e, određene mogućnosti koje bi nam omogućile da proširimo pravilo transparentnosti. E, jedno od pitanja je naravno pristup dokumentaciji. Mislim da je to nešto što će se posebno odnositi na dokumente koji su predmet trijaloga e, i koji su, barem što se mene tiče, vrlo često e, nepoznanica. Zatim također poboljšanje odabira stručnjaka, odnosno transparentnosti procesa odabira stručnjaka, posebice kada se radi o e, većim panelima, i zaključno, vezano uz ovu vrlo važnu temu i u ovoj fazi rasprave, nužno je naravno zadržati vjerodostojnost. Vrlo je bitno imati na umu da je u pitanju zapravo odnos naših građana i naših institucija. I važno je također razmišljati o postavljanju neovisnog tijela to su, su tijela koje već postoje, na primjer u nekim državama članicama, primjerice u Francuskoj bave se pitanjima transparentnosti, ali s obzirom na određena ograničenja u proračunu, možda bi djelovanje takvoga tijela bilo u startu ograničeno, međutim, to ipak treba imati na umu kao rješenje. Posljednja stvar koju želim reći, a to je spomenuo i Sven Gihol u svojim prijedlozima, mislim da je stvarni izazov na europskom planu, a s kojim se moramo uhvatiti u kušt, o mislim da to moramo učiniti, to je edukacija naših država članice. Ja sam vrlo, vrlo osjetljiva na pitanje odnosa, odnosno veze koja se često uspostavlja u glavi naših građana kad se govori o transparentnosti, kada se govori o primjerima između političke klase i e, ostalih problema. Mislim da je zapravo e, vezanik uz transparentnost. Mislim da bismo mi zapravo trebali poslušati kao primjer. Ako želimo uistinu mijenjati taj mentalni sklop, e, onda je važno da kao izabrani predstavnici imamo moralnu odgovornost i e, da ne održavamo strukture koje zapravo dovode do te institucionalne sumnje koja se širi ja sam vrlo, vrlo osjetljiva na to pitanje i mislim da je to nešto što treba također učiniti sastavni dio naše rasprave. Ispričavam se, e, imam vremena samo do 17 sati, žao mi je što ne mogu ostati duže s vama, e, a veselim se e, svakom doprinosu koji će nam omogućiti da poboljšamo našu raspravu. Hvala lijepa. Svakako ćemo obratiti dužnu pozornost na vaše komentare i na informacije u sklopu ovoga procesa i nastavit ćemo e, dalje raditi na pitanjima s Europskom komisijom. Slobodni ste sada, nastavljamo s raspravom. Sada dajem riječ izvjestiteljima u sjeni ako žele uzeti riječ. Za početak gospodin Andres. Gospodin Andrej Plenković. Hvala gospodine predsjedniče, hvala gospodine Gigom, eto već ste rekli, bitne e, aspekte našeg rada koji će se početi odvijeti puno konkretnije nakon sadašnjeg sastanka. Pitanja e, odgovornosti, integriteta i transparentnosti e, su važni za europske građane i to je važno, to stoji u člancima e, prvom i 12. temeljnog ugovora kao što to stoji i u odredbama Lisabonskog ugovora. E, dakle, radi se o tome da se treba ostvariti povjerenje u europske institucije. To je nešto što se odražava prilikom europskih izbora. U nekim državama članicama e, izlaznost je veća, odlazi birača je veći nego li u drugima. I e, to je možda rezultat e, našeg rada, a možda i toga što nemaju pozitivne informacije na pitanje što rade europske institucije. Pozdravljam e, to da moramo na koherentan način povećati transparentnost u svim europskim institucijama. A buduće je izvješće rezultat saslušanja koji se održao na odboru OIBE i AFKO krajem ožujka i mislim da će ga ti prikladno izraziti u jednom tekstu. E, tri bitna aspekta našeg izvješća moraju biti taj da se uspostavi obvezan registar za sve tri europske institucije. To je zaista potrebno, a svi građani trebaju znati koje, tko je uključen u koji zakonodavni postupak i u kojoj fazi. Zatim treba raditi na novom interinstitucionalnom sporazumu kojeg trebamo podržati. Ne bude li dogovora između parlamenta, vijeća i e, komisije iluzorno je misliti da će se uspostaviti registar lobista za sve tri institucije. Moramo također omogućiti najveću moguću dostupnost e, samim e, dokumentima i tu reći da nešto može biti dostupno na zahtjev nije dovoljno, treba biti proaktivan. Osobno spreman sam podržati rad izvjestitelja i svih drugih kolega kako bi dokument što ćemo ga usvojiti zaista postao e, referentan dokument za Europski parlament na tom području. Hvala lijepa na ovom e, pozitivnom e, što ste rekli sada, Joe Leinen. Zahvaljujem Stenu Gigoldu na prezentaciji njegovih ideja. Se veselim naše suradnje na ovom važnom izvješću. Transparentnost je od fundamentalne važnosti u jednoj demokraciji, a osobito u Europskoj uniji koja je po definiciji zapravo dalja od naših građana i zato vrlo brzo dolazi do nerazumijevanja i nepovjerenja. Ne znam što se događa sa mikrofonom. Dakle, ja također vjerujem da europska unija treba biti uzor e, učinkovitog i transparentnog rada. U stvarnosti e, ima nekih stvari koje su na razini Brisela bolje nego u mnogim e, nacionalnim, no u mnogim zemljama članicama na primjer e, javni sastanci odbora Europskog parlamenta, to ne postoji u svim parlamentima, ali ništa nije tako dobro da ne bi moglo postati i bolje. E, jedan od instrumenta... koji služi tom poboljšanju, na primjer registar lobista, ja sam vidio e, koliko mukotrpno E, i kroz nekoliko etapa je taj registar razvijan, e, sada je postao obvezan. E, mi smo od uvijek željeli da se taj registar uvede i da postane obvezatan, međutim neke odjetničke, neki odjetnički uredi se još nisu registrirali E, mislim da je to još rupa u toj regulativi. E, komisija je u svakom slučaju učinila korak naprijed e, time što su sada povjerenici i glavni ravnatelji obvezatni, obvezni objavljivati sa kim se sastaju i sa kim imaju kontakte. E, mislim da e, nisam siguran da li bi to isto trebalo uvesti i za zastupnike u Europskom parlamentu kojih je 751 e, to bi vjerojatno bilo kompliciranije kada bi svi oni morali redovito objavljivati s kime su se sve susreli i s kime sve komuniciraju mi imamo u parlamentu radnu skupinu za transparentnost koju mislim treba jače podržati. oni imaju ograničena sredstva na raspolaganju i tu postoji prostor za poboljšanje. Mi smo jutros imali jedno saslušanje gdje je meni upalo u oči da uopće nemamo pravila e, za, u vezi sa transparentnošću, na primjer za euro e, skupinu. E, mislim da bi tu bila potrebna veća transparentnost njihovog rada. U slučaju ja sad gledam unapred i velikim zanimanjem ću sudjelovati u budućem radu na ovom dosjeu. Hvala lijepa. Uh, Gospođo Ruiz, imate riječ. Hvala lijepa. Slažem se s komentarima izvjestitelja kao i kolegama koji su se javili prije mene. E, ključno je da svi budemo svjesni izazova koji leži pred eh, svim europskim ustanovama, a to je da dokažu sve ono što se odnosi na donošenje odluka i eh, sljedivost. U trenutku zauzimanja političkih stavova ili pak prilikom donošenja administrativnih odluka. Ne radi se samo o tome da moramo izgraditi povjerenje e, naših e, birača. Međutim, postoje dvije stvari koje ne smijemo zamijeniti, pomiješati. Činjenica da ljudi nemaju povjerenja u europske institucije nije isključivo vezana za transparentnost dio toga rezultati i onoga što su mogli pročitati u novinama u svojoj zemlji. To su dvije stvari koje je izvjestitelj stavio zajedno, ali mislim da ih moramo razdvojiti. Da, europske institucije trebaju biti transparentne, kako s onim što rade, tako i ono što rade. Međutim, naša se slika, slika o nama se neće poboljšati u domaćim novinama, ako e, to novinari ne napišu. Što se pak tiče nekih e, aspekata ovdje, recimo, postoje praktični aspekti. Recimo, Eurogrupa. Nju bi trebali nadzirati oni među nama koji smatraju da bi ona trebala biti model transparentnosti i konsistentnosti u europskim institucijama. Mi smo ti koji ćemo u potpunosti surađivati sa izvjestiteljem i pokušati napraviti najbolje instrumente za analizu kako bismo počeli rad ovog parlamenta. Hvala lijepa, vrlo ste konstruktivno e, govorili. A sada gospodin Čeflin koji je posljednji u ovom krugu. Hvala lijepa. Evo, samo par misli koje su mi prošle kroz glavu ono što smo čuli od izvjestitelja bilo je vrlo interesantno i jako uvjerljivo. Ipak, e, na ovom sam području prilično pesimista. Između transparentnosti i povjerenja postoji binarna oprečnost po mom mišljenju. Što više tražimo transparentnost, tu je slabije povjerenje, jer ljudi misle da je transparentnost ono što je zamjena za povjerenje. Na taj način s vremenom se autoritet institucija srozava, jer ljudi misle pa dobro, ako su oni spremni baš toliko reći samima sebi, mora da se tamo dogodio neki veliki skandal. Drugim riječem, zahtjev za transparentnost neće nikada e, biti neki kojim će se u potpunosti udovoljiti. Uvijek ćete imati one koji će smatrati e, da e, nikad nije dovoljno. Pa da, ja sam ovdje e, kao netko koji je obilježen sindromom zavjere. To je točno, međutim, ja znam na čemu se zasnijam kada to kažem. Ono što građani kada nešto djeluju rade e, je e, udio civilnog društva, ali on se sada e, promijeni u odnosu na situaciju prije 20 ili 30 godina. Mislim da su tako neki stavovi da je njih puno, jako, jako teško promijeniti. Imam iskustva iz više zemalja. Što se pak zviždača tiče, Mislim da e, su oni važni za transparentnost i za demokraciju. Međutim, ne smijemo zaboraviti da neki od njih to rade jednostavno iz zloče, a drugi jednostavno to što kaže nije točno. Postoji još jedna stvar. Ja se zalažem za transparentnost, ali Ponekad transparentnost zadire u privatnost. Teško je naći gdje je granica između te dvije stvari. Hvala, a za zaključak ću ponovno dati riječ izvjestitelju Svenu Gigoldu. Hvala vam lijepa prije svega na konstruktivnim primjedbama koje su uglavnom bile pozitivne. Smatram zbog toga da ćemo sigurno dobro surađivati. Iako sam uvjeren da kada malo više zađemo u samu srž stvari, da će naš razgovor biti više konfliktan, ali nadam se da ćemo u potpunosti transparentno surađivati. Par komentara o ovom što je do sada rečeno jasno je da u demokraciji se treba razgovarati i s interesnim skupinama i s lobistima. To nikoga ne treba čuditi, a javna rasprava koja se vodila o tome je nešto što pokreće ne nedostatak transparentnosti, već sumnja da e, su neki, neke interesne skupine te koje mogu više sredstava i ljudi okupiti za svoju stvar nego li do neke druge. Stoga e, javno želi znati da se skupa nije, da donošenje odluka nije ono koji je pod utjecajem količine novca koji može prikupiti određena interesna skupina. I kada se kaže jedna osoba, jedan glas, ne kaže se i jedan euro, jedan glas. U posljednjih pet godina puno sam se bavio zakonskim propisima o financijskim uslugama. E, moram reći da su korisnici financijskih usluga puno manje zastupljeni od onih koji ih pružaju. Iako ima puno više korisnika financijskih usluga nego li oni koji posjeduju tvrtke koje pružaju financijske usluge. Trebamo dakle omogućiti da e, u svemu sudjeluju i dionici koji su manje u mogućnosti e, skupljanja e, pojedinih sredstava i resursa. Svidjele su mi se primjedbe kolege Šeflina jer su zanimljive u mnogim aspektima. Prije svega Ničemu ne trebate pristupati pesimistički. U tom slučaju nećete nikada uspjeti nešto ostvariti. Međunarodne ustanove, ali i nacionalne, u današnje vrijeme ne uživaju isto povjerenje kao što su neke imale u prošlosti. Svijet u kojem živimo danas puno je složeniji, a legitimnost je puno teže postići. Ne mislim da je to dobar razlog da se legitimnost, e, inpute legitimnosti ne ojača. Biće puno lakše objasniti ljudima zašto je toliko teško donijeti određene odluke u kompleksnom globaliziranom svijetu. E, kad se ne mogu tek tako e, skriti pred izliku da se tu radi o zavjeri. A zavjera je nešto što se danas prodaje jako često. Ako gledate na YouTube, kad gledate zašto je došlo do financijske krize i tako dalje, onda ćete toga puno naći. Ja mislim da je transparentnost zaista od ključnog značaja kako bi stvarna demokracija mogla postojati. Ne mislim dakle da ovdje e, to moramo e, staviti u e, opoziciju s povjerenjem i transparentnošću. Slažem se, nisu svi izviždači u redu, nisu svi pošteni, a, naročito kada se obavještavaju obavještava javnost o nekim aspektima iz privatne sfere. Međutim, kada se radi o korupciji, onda je to u interesu javnosti i ljude koji tako nešto razotkriju, njih treba zaštititi, a treba ih i potaći da tako postupe. Moramo u ovom izvješću jako pažljivo postupiti, ne samo kada govorimo o transparentnosti lobija, već kada govorimo o integritetu europskih institucija. Htio bih se osvrnuti na neka od pitanja za koje smatram da su zanimljiva. Primjerice, kada se netko lako uhljebi iz s jednog radnog mjesta na drugi. Što znači da ka jedni jednostavno koji su radili u javnim službama počnu raditi za prav, e, privatne tvrtke i to odmah, bez ikakvog e, tranzicijskog vremenskog razdoblja. E, tko je se imenuje europske institucije, raspravljali smo o europskom izbornom zakonu. A kako bi bilo da govorimo o financiranju izbornih kampanja? Kako se koristi novac za rad u parlamentu? Na koji se to način zaista jasno odvaja od financiranja stranaka i kampanja. Sve su to interesantna pitanja i rado ću na njima surađivati s izvjestiteljima u snijeni, s drugim kolegama i šire s javnošću. E, zanimaju me stavovi i e, tvrtki i pojedinaca i osoba koji rade za europske institucije E, htio bih e, čuti što oni misle o transparentnosti i integritetu. Hvala vam lijepa. Ovim e, je rasprava na ovu točku dnevnog reda zaključena. Raspored rada nemamo još uvijek precizno određen. Podsjećam vas da namjeravamo organizirati razmjenu mišljenja s gospodinom Timmermansom i da imamo predstavnike e, vijeća i to sljedeći puta kada u lipnju budemo imali radionicu, a isto tako imat ćemo radionicu u e, rujnu. Do kraja listopada ili e, sredine studenog će se glasati o samom izvješću izvješću, nacrtu izvješća i onda će se na plenarno glasati sljedeće godine. E, što se kalendara tiče, on postoji, ali sve će ovisiti o tome kada budu izrađene studije. Za nas bi bilo loše za e, reputaciju o našem integritetu, da ne čekamo studije prije nego što izradimo izvješće. Te kad one budu gotove moći ćemo točno odrediti rokove. Međutim, prije toga moramo znati kada ćemo ih imati te studije na raspolaganju. Hvala lijepa na ovom pojašnjenju. Preći ćemo sada na sljedeću točku dnevnog reda. To je 11. točka dnevnog reda. A što je s točkom broj 8? Jer smo na početku našeg sastanka odlučili da se izmjeni redoslijed točaka dnevnog reda zbog raspoloživosti gostiju. Prema tome sada ćemo preći na 11. točku dnevnog reda, a to je proračun za 2016. godinu, mandat za trijalog. A s nama je izvjestitelj e, gospodin Jose Manuel Fernandez, pa ću sada ga pozdraviti na portugalskom e, jeziku. E, dobrodošli dakle na e, sastanak odbora AFKO. Jose Manuel Fernandez će nam sada izložiti puno detaljnije način na koji se priprema proračun za 2016. godinu. On će također izložiti pritom kako će uzeti u obzir prioritete odbora AFKO. Postoje dvije stvari koje su jako bitne za odbor za ustavna pitanja. Prvo, da se zajamči novac u dovoljnim količinama za takozvane e, europske građanske inicijative To je, dakle, nešto gdje Europske institucije morale omogućiti da se u inicijativama europskih građana stvarista može napraviti ono što je smišljeno. A drugo, gledamo na jačanje uvjeta za demokratsko sudjelovanje u donošenju odluka u Europi a gledaju se također i financijske aspekte koje to ima, dakle koje troškovi to sa sobom snosi kada se te odluke donose. Dakle, to nas izravno vezuje za građane i e, mi želimo omogućiti građanima da izravno sudjeluju u donošenju odluka putem onoga što se naziva elektronskom demokracijom. Dakle, kako se to odražava na proračun za 2016. odnosno pripremu istom. Još jednom, dobrodošli Jose Manuel Fernandez koji će nam sada reći nešto o tome. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Prioriteti koje ste spomenuli. su već sadržani u mišljenju o cijelom pitanju Europa za građane i mogućem povećanju e, iznosa od 1,3 milijarde e, eura koliko je iznosio proračun za 2015 trebali bismo vidjeti povećanje od 24,3 e, odnosno 25,3 milijuna eura e, imat ćemo nacrt, preliminarni nacrt proračuna, imat ćemo koncem svibnja i u tom trenutku ćemo precizno znati koju brojku e, komisija predlaže. Također pitanje koje ste spomenuli e-demokracije i sudjelovanja građana, to je nešto e, što nam je također jako važno, ali sada ću preći na prioritete koji su već usvojeni na plenarnoj i preći ću na francuski jer ću govoriti o linijama proračuna koje su usvojene, dakle na francuskom. Proračun Europske unije jest e, zapravo proračun koji odgovara više manje jednoj posto bruto nacionalnog proizvoda. To je proračun koji je namijenjen investiciji. Vrlo je važno reći da je zapravo 94% e, e, proračuna odlazi na investicije, samo 6% za administrativne postupke. 11. ožujsk ožujka 2015. godine na plenarnoj sjednici usvojene su smjernice. E, u političkim prioritetima govorimo o 3E. E, za početak e, poduzetništvo, poduzeća i duh, poduzetnički duh. Važno je reći da su kategorije unutar proračuna koje su snažno vezane uz to e, obzor 2020, međutim isto tako i kohezijska politika koja daje veliki doprinos, a isto tako i e, poljoprivredna politika. A naravno vrlo je važno uzeti u obzir i poduzeća koja spadaju po onaj dio baš poduzeća, enterprises. Međutim, e, prvenstveno kad govorimo o poduzećima, govorimo o radnim mjestima. Drugi važni pojam jest solidarnost, to podrazumijeva koheziju, poljoprivredu, ribarstvo, ali isto tako i sudjelovanje građana a subsidijarnost također je važna tema. Dakle, imamo rubriku 4 gdje govorimo o humanitarnoj pomoći. Dakle, i unutarnja i vanjska solidarnost zapravo nas vode k jednom od preostalih ciljeva koje imamo, a to je sigurnost. Počeo sam govoriti o našim prioritetima, međutim postoji jedan, jedno načelo koje Europa treba poštovati, a to je da je Europa spremna ispoštovati preuzete obveze, a veliki problem koji predstavlja sramotu za europske institucije zapravo je problem plaćanja. To nije problem koji će biti riješen tijekom 2015. godine, ali ja se nadam da ćemo tijekom 2015. i 2016. godine stabilizirati situaciju kako zapravo ne bismo sprečavali provedbu operativnih programa i kako se ne bismo e, našli, nalazili i dalje u situaciji u kojoj smo sada, to je da ne podmirujemo vlastite dugove. Plaćanja su logična posljedica preuzetih obveza i zapravo ne bismo uopće trebali niti voditi raspravu o e, plaćanju. Ono što je sasvim logična posljedica preuzetih obveza ne bi trebalo biti predmetom rasprave. Prihvaćamo, kad prihvaćamo kompromis, kada dajemo odobrenje za određeni izdatak, onda je sasvim jasno da treba također izvršiti isplatu i činjenica jest da je to nešto zapravo što se pojavljuje kao problem, e, ali posebnu težinu ima u kohezijskoj politici i kao takvo mora biti riješeno kako bi višegodišnji financijski okvir koji smo usvojili uistinu bio ispoštovan. Što se tiče rokova, 27. svibnja komisija će održati predstavljanje nacrta proračuna. To je vrlo važna stvar zato što ćemo imati zapravo mogućnost predstavljanja pilot projekta. Pilot projekt zapravo predstavlja pripremnu aktivnost, a rokovi za pilot projekte i općenito pripremne aktivnosti je 4. lipnja i dajem vam sada tu informaciju. 7. lipnja je zapravo rok za usvajanje dogovora o proračuna slijedom trijaloga. Zatim nakon toga komisija podnosi amandmane 10. E, do 10. 9. to moraju učiniti klubovi zastupnika. E, 28. do 29. glasat će se o e, amandmanima e, na plenarnoj sjednici i i 12. do 13. 11. će se održati postupak e, mirenja. U svakom slučaju ja sam već primio na znanje E, činjenicu da je važno osnažiti demokratsko sudjelovanje i korištenje novih tehnologija, te se nadam da ćemo imati proračun koji će biti dostojan e, stremljenju naših građana E, da se dakle postigne vjerodostojnost i da se u konačnici e, ispuni preuzeta obveza. Nadam se da ćemo poslati poruku rasta, poslu poruku zapošljavanja i ja se nadam da ću u tome imati vašu podršku. Thank you very much for your, all your informations. I will now give the floor to members. Hvala lijepo na ovim informacijama. Sada riječ imaju zastupnici. E, htio bih vas informirati da smo odlučili sudjelovati u ovom procesu e, pismom koje će naš e, predsjednik napisati Dakle, to će biti način kako ćemo konstruktivno sudjelovati u ovom procesu. Ako nitko ne želi riječ, ja ću vam zahvaliti na e, dolasku na sastanak i prezentacija, mi ćemo nastaviti sa svojim radom. Hvala lijepa. Now time has finally came to uh, come back to item. Eto sad se vraćamo na točku 8 našeg dnevnog reda, procedure i prakse u vezi sa saslušanjima povjerenika. Uh, pouke e, iz procesa u 2014. Kao što znate, izvjestitelj je Richard Korbe. Mi smo već imali neke rasprave o ovoj temi. Sada ću vam dati riječ kako bismo nastavili s time. Izvolite. Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju. Najprije se ispričavam, nisam znao za ovu promjenu e, redoslijeda točaka. Bojim se da ću morati napustiti ovaj sastanak u šest sati. Ispričavam se, nitko mi nije rekao da će dnevni red biti izmijenjen, odnosno redoslijed točaka. E, do sada smo imali vrlo visoki stupanj slaganja e, u pogledu ove teme. Sada smo u fazi ulaganja amandmana. Ja sam pogledao do sada uložene amandmane i tome podupire u uvjerenju da se u velikoj mjeri slažemo. Ja ću vam sada iznijeti amandmane oko kojih se po mom mišljenju slažemo. Jedan, dva i tri. Mislim da tu možemo E, znači kompromis u vezi sa amandmanima 4, 5 i 6. Oni se svi tiču istog članka i mislim da se možemo tu dogovoriti. 8, 9, 10 i 11 su ok i ja bih ih prihvatio. 12 bi po mom mišljenju trebalo reformulirati. E, pitanje je jednostavno jasnoće možda samo engleskog prijevoda. 13, 14 eh, bi mislim trebao doći ranije u tekstu i to kao uvodna odredba, a ne, kao, a ne na ovom mjestu u tekstu. 15 je također prihvatljiv. Prvi dio 16, onaj koji se odnosi na kandidate, ali ne i drugi dio koji se bavi jednom drugom temom, koja je naime tema sljedećeg e, sljedeće točke izvješća. 17 je po mom mišljenju prihvatljiv, 18 uz male izmjene e, formu, malu preformulaciju, 19 bih malo e, preformulirao 24, 25, 28, 29, ja bih tu predložio jedan e, posebni e, članak 33 e, 35 to je također dodatak a ne izmjena teksta 36 40 47 i 48 ali ja bih 48 dodao uh, prethodnom uh, prethodnoj točki. Dakle, kao što vidite, ja, ja sam zapravo prihvatio većinu uloženih amandmana. E, samo nekoliko e, pitanja, e, po samo nekoliko pitanja se moje mišljenje razlikuje. Najprije postoje neki amandmani koji se ne slažu sa mojim prijedlogom koji je naišao na široku potporu da bismo na saslušanjima trebali imati manji broj pitanja, ali uz pravo dodatnih pitanja. E, dakle, jednu, jedan niz pitanja, odgovor, pitanje, odgovor, kako bismo imali bolji način ispitivanja, dublji način ispitivanja, a neki amandmani se s tim ne slažu. Također se ne slažem sa amandmanima koji pokušavaju promijeniti hijerarhiju koju sam ja predložio za evaluirane sastanaka, kada dakle koordinatori nakon sastanaka ih evaluiraju. Mislim da sam ja razloge za svoj predlog već objasnio. Ne mislim da bismo trebali e, automatski e, glasati o svakom povjereniku na svakom odboru i e, amandmani gdje stoji da ako samo jedan klub zastupnika to traži onda bismo trebali e, e, imati glasanje na svim odborima u tom slučaju bismo e, uvijek imali glasanje ako bi samo jedan klub zastupnika to zatražio iz principa razlog zašto ja se ne slažem s time je što zapravo pravno gledano uopće nije predviđeno da mi glasamo o pojedinim kandidatima za povjerenike, nego e, zapravo e, samo trebamo glasati o kompletnoj komisiji. Dakle, naše glasanje o pojedinim kandidatima za povjerenike nije utemeljeno na e, našim nadležnostima pravno gledano, nego samo ima politički značaj. zato bismo glasanje trebali primjenjivati samo u slučajevima gdje doista postoji problem. Na taj način bi bilo i time već naglašeno da tu doista postoji problem. E, I time bi onda to imalo e, još veću težinu e, za razliku od kada bismo uvijek glasali o svakom kandidatu. Mi moramo maksimirati, dakle maksimalno povećati političku težinu E, našeg glasanja o pojedinim kandidatima kad već e, to nema neki, neku pravnu osnovu. Ima još nekih e, tema gdje sam malo oprezan u vezi sa uloženim amandmanima. Neki amandmani se odvajaju od načela da imamo jedno saslušanje po kandidatu neki amandmani bi se mogli interpretirati na način da bi bilo moguće da se neke kandidate saslušava na više od jednog saslušanja. Mislim da to ne bismo trebali E, usvojiti, mislim da bismo trebali ostati kod onoga što smo već e, usvojili prije mnogo godina, a to je jedno saslušanje po povjereniku, odnosno po kandidatu. Eto, e, to je, gospodine predsjedatelju, moj odgovor na uložene amandmane. Želim zahvaliti svim kolegama na njihovim dobrodošlim i konstruktivnim doprinosima i Mm, veselim se daljem radu na ovom dosjeu. Hvala lijepa. Sada ću dati riječ izvjestiteljima u sjeni. Gospodin Preda najprije za početak. Hvala lijepa. Zahvaljujem gospodinu izvjestitelju na obavljenom poslu i na iznesenom e, pregledu. Nadam se da neće propustiti svoj let. Ako sam dobro shvatio, vi ćete podržati od amandmana samo dva amandmana e, koje je podastro EPP. To je banalno, ali reći naravno da treba izvući pouke e, iz razgovora s sam to je jasno a nakon toga ide cijela ova priča o takozvanim ping-pong saslušanjima, kako ste rekli, te rad, nastavni rad koji je nužan da bi se zapravo izbjeglo zaobilaženje određenih pitanja. No, s druge, to razumijem, no s druge strane, ne želite podržati dva amandmana koja sam ja podastrao, a koja prema mojem mišljenju samo pojašnjavaju situaciju, to je za početak amandman 43 koji kaže da rok od 24 sata zapravo treba računati od trenutka kada konferencija predsjednika odbije e, plan e, Dakle, u trenutku kad oni završe sa svojim radom, počinje isticati rok od 24 sata. Radi se jednostavno samo o tome da se kronološki razjasne stvari, da se zapravo na neki način da početak za isticanje tog roka od 24 sata. Druga stvar, ako sam dobro shvatio vašu napomenu, um, u kojem ide amandman 26, odnosno smisao amandmana koji sam predložio broj 26, zapravo nije toga da imamo 15 saslušanja za jednu osobu ako se radi o složenom portfelju. Ideja amandmana 26. jest osigurati organizaciju koja uključuje nekoliko odbora kako bi tijekom saslušanja svaki od odbora imao prilike sudjelovati u samom saslušanju. Ne radi se o tome da se e, umnoži broj saslušanja. Dakle, saslušanja povjerenika koja spadaju u nadležnost jednog ili više odbora i koja organizira e, više odbora trebaju se pobrinuti da se sva pitanja E, riješete da svi odbori dobiju priliku razjasniti pitanja koja spadaju u nadležnost njihovih odbora. Dakle, ako sam ja dobro shvatio ovo što ovdje piše, ne radi se o tome da se e, umnoži broj saslušanja, već se radi jednostavno o tome da se odborima koji svoje svojoj nadležnosti imaju određena pitanja omogući sudjelovanje u saslušanju. Hvala vam lijepa na vašoj spremnosti na suradnju. Hvala lijepa. Pascal Duran ima riječ. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Vrlo kratko, budući da je gospodin Korbet u žurbi i e, lijepo je od njega što je zapravo rekao da se globalno slaže sa amandmanima koji su podneseni. S jedne strane još jednom hvala vam na obavljenom poslu. E, konstatiram da ste zaista to obavili na jedan pametan način i na tome vam zahvaljujem. E, uzeli ste u obzir pitanje pariteta koje je vrlo važno, uzeli ste u, pitanje, u obzir pitanje usklađivanja e, etičkog kodeksa povjerenika sa e, obvezama iznesenima u izjavi. Sve to naravno ide u dobrome smjeru. Dakle, ja vas što se toga tiče u potpunosti podržavam E, i nadam se da ćete e, uspjeti privesti kraju ovaj posao e, koji se temelji na konsensusu kojim tražimo. Sada dajem riječ Richardu Fanakutu, izvolite. Ako je to sve, onda zbilja fantastično. Hvala vam svima. Ja ću ponovo pogledati E, ove amandmane koje ste sad spomenuli. Što se tiče amandmana 26, da, uz ovo vaše objašnjenje, to mi zvuči vrlo razumno. Što se tiče pitanja ovih 24 e, sata, ono što ja imam u svom izvješću je 24 sata nakon što je obavljena evaluacija e, postojala interpretacija koja je govorila 24 sata nakon saslušanja. To je problematično jer ponekad Eh, je evaluacija završena puno eh, dugo nakon proteka 24 sata nakon kraja saslušanja. Dakle, vi želite otići malo dalje i reći da se eh, da trebamo objaviti dakle 24 sata nakon što se cijeli proces što je cijeli proces dovršen Mislim, međutim da nije realistično da bi rezultati glasanja bili tajni sve dok cijeli proces nije e, okončan. Ali u svakom slučaju o tome možemo nastaviti raspravljati. Hvala lijepa. U redu, time završavamo raspravu o ovoj točki dnevnog reda. Hvala lijepa Richardu na e, uloženom trudu i radu, a sada e, će e, predsjedanje preuzeti kolega Paolo Rangel. Hvala lijepa. Sada ćemo preći na točku 10 dnevnog reda. E, riječ ću dati Ramonu Huaregi koji će nam će, će nas e, informirati o e, ovom delikatnom e, osjetljivom pitanju. Izvoli, Ramon. Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju. Ovdje se radi o jednoj inicijativi Europskog parlamenta, to je jedina inicijativa na temelju koje e, zapravo Europski parlament može e, imati e, zakonodavnu inicijativu. To je nešto što smo mogli postići u suradnji sa latvijskim predsjedništvom e, na temelju jednog zaključka odbora AFKO. E, imamo problema sa kvalitetom tona e, s ovog mikrofona. Dakle, odbor AFKO je usvojio jedan dokument gdje se radilo o tome govornik će promijeniti mikrofon zbog e, tehničkih problema sa ovim mikrofonom. U redu, dakle, gospođa Hubner, predsjednica odbora, je Fransu Timmermansu i Latvijskom predsjedništvu uputila jedno pismo e, gdje se radilo različitim pitanjima i potom nas je Latvijsko predsjedništvo pozvalo na sastanak u travnju, 24. travnja, sastao sam sa latvijskim predsjedništvom i nekim članovima Europskog vijeća i komisije i to su informacije koje vam sada mogu e, iznijeti kako biste bili informirani o e, najnovijem situaciji. To je važno pitanje. pitanje e, važno je da Europski parlament ima te nadležnosti, to spada u nadležnost jednog pravog parlamenta, mi to jesmo i želimo to biti. Dakle, sastali smo se sa latvijskim predsjedništvom i i blago rečeno e, to je bio vrlo težak sastanak, međutim ozračje je bilo srdačno, na čemu želim zahvaliti Latvijskom predsjedništvu koje je izašlo u susret kad smo mi zatražili sastanak. E, na tu temu. Ali od samog početka Latvijsko predsjedništvo je e, saopćilo da e, vijeće nije dalo mandat predsjedništvu za latvijskom predsjedništvu za pregovore na tu temu. Potom nas je predsjedništvo, latvijsko predsjedništvo podsjetilo na to da smo primili jedno pismo od oba e, glavna tajnika vijeća i komisije i to samo nekoliko dana prije nego što je Europski parlament u travnju 2014. usvojio izvješće Davida Martina i samo nekoliko dana prije e, tog usvajanja glavni tajnici obje druge institucije, dakle vijeća i komisije, uputili su glavnom tajniku parlamenta jedno pismo gdje je stajalo da postoje velike da je to i upitno, e, ovaj tekst koji smo usvojili da je upitan i s pravnog stajališta i s, e, Međutim, Europski parlament je želio poduzeti tu inicijativu i e, dao je sljedećem sazivu parlamenta mandat za pregovore. Vijeće i komisija su međutim još jednom upozorili da se ne slažu sa tim tekstom, da tu postoje velike razlike u mišljenjima i pravne prirode i institucionalne prirode. Međutim, e, u ugovorima stoji da Europski parlament mora izraditi jednu e, jedan e, e, jedan dosje na temelju slaganja sa vijećem i komisijom. Međutim, situacija je da dakle trenutno vijeće i komisija ne E, podržavaju ovaj naš e, tekst i zato smo zato moje mišljenje, drage kolegice i kolege, da je izvješće odbora AFKO, e, koje smo dakle usvojili u siječnju, da je time utvrđeno da mi želimo pregovarati ali ja nisam dobio mandat za izmjene e, nacrta teksta koje je predložio parlament. Dakle, niti ovaj odbor, niti e, plenum mi nisu dali mandat da izmjenim taj tekst e, koji je usvojio prošli saziv parlamenta. Potom smo pokušali analizirati niz problema. ta uredba ima 20 članaka od, de, sa osam od njih postoje poteškoće. Mm. Dakle, e, pitanje je kad se e, može E, započeti s jednom takvom istragom, tko odlučuje e, o povjerljivosti dokumenata koji su neophodni za istragu, što se događa sa rezultatima istrage, su li to politički rezultati, imaju li pravnu težinu, što je kako stoji sa istragom na licu mjesta, dakle u kom slučaju se može e, otputovati u zemlje članice, koji su dokumenti koji se moraju podastriti i koji se ne moraju podastriti, kako se mogu zaštititi prava eventualnih svjedoka koje se mogu pozvati da daju izjavu pred tim istražnim odborom i ukoliko istražni odbor pozove e, fizičke osobe, a one se ne pojave i tako dalje. Dakle, kao što sam rekao, ukupno je 20 članaka, od toga 8 ili 9 su e, problematični. To je polazna situacija. Ja sam onda dao neke prijedloge članovima e, vijeća i komisija, odnosno e, predstavnicima Latvijskog predsjedništva i zatražio jedan sastanak kako bismo e, ustanovili koje uopće e, probleme imamo, kako bismo ih stavili na, na papir jer probleme imamo. Međutim, važno, važno je da pregovori između parlamenta i vijeća da se nastave, da ponovo počnemo s tim pregovorima. Nismo došli do nekog završnog zaključka, ali e, surađivali smo s predstavnicima vijeća i komisije i uspjeli smo doći do nekih dogovora, e, što međutim nije e, za sada se e, odrazilo na sam tekst. Dakle, moj prijedlog je bio sljedeći trebali bismo tehnički gledamo e, okupiti stručnjake iz parlamenta, vijeća i komisije, mora se točno razjasniti gdje su problemi, tu već postoje neka slaganja u vezi sa različitim člancima i nekim tehničkim pitanjima, ali na drugim mjestima nema slaganja i tu se mora pogledati koja su rješenja moguća i zamisliva i koja bi bila eventualno i politički poželjna. E, to je po mom mišljenju prvi korak koji e, mora biti poduzet. E, parlament i komisija tu moraju angažirati odgovarajuće stručnjake kako bi se ta pitanja razjasnila. Međutim, postoje okljevanje na drugoj strani jer obje institucije se nisu htjele s tim složiti. Lacijsko predsjedništvo je reklo da nema mandat, da nije dobilo mandat od vijeća za jedno službeno započinjanje dijaloga. Mi smo međutim rekli to nije službeno započinjanje dijaloga, samo želimo razgovarati kako bismo vidjeli gdje su problemi i kako bismo vidjeli koja se rješenja mogu izneći, gdje se možemo složiti, gdje ne. E, ako ne, parlament mora donijeti neke odluke i onda će morati e, svoju političku poziciju, osudu, odnosno protest e, jednostavno mm, dati na znanje, odnosno staviti u zapisnik. E, dakle, tu postoje, došlo je do jedne razmjene mišljenja i komisija je na kraju E, također se složila, odnosno dala podršku tom prijedlogu i mi smo zakaznali jedan e, sastanak za razmatranje tih tehničkih pitanja. Tu će biti predstavnici, odnosno pozvani predstavnici komisije, vijeća i parlamenta E, odnosno politički e, savjetnici svih klubova zastupnika kako bismo imali osiguranu transparentnost. To može mhm. biti e, neki asistent ili član osoblja, zaposlenik. U svakom slučaju važno je vidjeti u kom tehničkom okviru će se taj prvi sastanak održati, a potom ćemo na odboru AFKO razgovarati o rezultatu tog sastanka. E, taj sastanak je vrlo važan zbog različitih otpora i okljevanja e, koji e, postoji u vijeću i komisiji Latvijsko predsjedništvo zaslužuje našu zahvalnost jer se složilo s tim prijedlogom i tim putem bismo se trebali krenuti. Ja se nadam da ćemo još u svibnju doista uspjeti dobiti E, jednu izjavu i potom možemo dalje nastaviti s radom. Hvala lijepa. Prije nego što dam riječ kolegama koji su se javili za riječ, želio bih se ispričati. Naime, svi portugalski e, zastupnici Europskog parlamenta moraju se sastati u 18 sati. Tako da ću dati sada riječ gospođi Breso koja je koordinatorica i najviše pozicionirani član odbora. E, mnogo ljudi danas ima obveze u poslijepodnevnim satima. Zastupnici EPP-a nisu ovdje. EKR? Er? Ne. Alda ne. Gospodin Šolc, želite li uzeti riječ? Zahvaljujem na ovim iscrpnim informacijama. Mislim da je ovo dosje sa dalekosežnim posljedicama. Izvjestitelj nas je vrlo iscrpno izvijestio o tome u čemu su problemi. Pitanje koje se meni postavlja je hoćemo li uspjeti postići jedan dogovor i gdje je alternativa. Meni to još nije sasvim jasno, dakle gdje su tu mogućnosti za odbor AFKO u E, ovom trenutku u stvarnosti. Dakle, možda bismo se trebali dogovoriti sa drugim izvjestiteljima u sjeni kojim putem želimo nastaviti. E, ja međutim ne znam da li je to mišljenje i drugih klubova zastupnika, ali naš klub zastupnika e, signalizira jednu spremnost, ne znam međutim da li već večeras možemo E, učiniti korak naprijed na našem putu. Anderson? Hvala lijepa. Želim zahvaliti izvjestitelju na izvješću. Zapravo, mm, odnosno izvješću o napretku vezano uz posao koji je obavljen. Mi smo načelno govoreći za fleksibilnost kako bi se postigle određene stvari, međutim isto tako e, nismo za previše fleksibilnosti i veselimo se ovom važnom poslu. Adinolfi, izvolite. Hvala. Htio sam pitati da li su predviđeni stručni sastanci. Moja delegacija i ja e, smo pozitivni, imam pozitivno osjećaj prema ovakvoj tematici i prema stavu izvjestitelja. Nas je zapravo zanimalo koji će biti sljedeći konkretni tehnički koraci. Gospodine Chaplin, želite li uzeti riječ? jer imamo zapravo jedan tehnički prijedlog. Želi bismo zapravo držati tehnički sastanak, ne politički, već e, bismo pozvali ljude iz komisije, iz vijeća i našeg odbora i nastojali bismo definirati kako ćemo dalje nastaviti s radom, a nakon toga bi uslijedila politička odluka o onome što se može postići. Slažete li se s tim postupkom zato što se radi o relativnom novitetu? Ako se slažete, e, recite je nama naravno treba i pristanak vašeg kluba zastupnika. E, s velikim interesom slušam i ono što u ovom trenutku reći je da mi se sve skupa čini dobrim i da možemo nastaviti s takvim postupkom. U redu, dakle kao koordinatorica ja želim reći da se također slažem sa ovime u ime socijalista i demokrata i mislim da imamo veliku većinu i zeleno svjetlo za nastavak ovim putem i želim zaista zahvaliti Ramonu. A, izvolite, želite još nešto dodati? Samo minutu, možete i dvije. Hvala lijepa. Samo sam želio zahvaliti kolegama na ukazanom povjerenju. Također bih želio odgovoriti na neka od postavljenih pitanja. Kao prvo, tehnički sastanci zapravo nisu održavani od prošlog saziva Europskog parlamenta, odnosno od izbora i mi bismo zapravo željeli organizirati takav sastanak kao prvi korak. Na tom bi sastanku sudjelovali savjetnici iz svakog od kluba zastupnika, to bi bilo važno zato što bi se oni mogli upoznati s problemima kako do njih dolazi. Imali bismo također prezentaciju i pobrinuli bismo se da svi klubovi zastupnika, svi izvjestitelji u sjeni budu upoznati sa poteškoćama. Vrlo je važno znati koja su moguća rješenja na raspolaganju, a zatim možemo donositi odluke. To je prvi ključni korak. Do sad u ovom sazivu Europskog parlamenta nije bilo takvih tehničkih sastanaka, ali u prošlom sazivu ih je bilo. Tijekom godinu i pol su se održavali, međutim nije bilo nikakvog konačnog dogovora. Kao rezultat toga parlament je odlučio da će umjesto da dozvoli da uredba propadne, jednostavno odgoditi formalnu odluku. To je vjerojatno odgovaralo vijeću i komisiji. Oni mogu reći da postojali su značajne pravne nesuglasnice. Sada imamo novi saziv parlamenta, novu komisiju i trebamo analizirati mogućnosti. Moramo vidjeti možemo li revidirati uredbu, e, posjeći sporazum i donijeti u parlamentu. Ako ne postignemo sporazum, uredbe neće biti. Ugovor eksplicitno kaže da mora postojati prethodni dogovor e, s vijećem i komisijom, a onda slijedom takvog pristanka Europski parlament može usvojiti uredbu. Dakle, u sadašnjem sazivu do sada nije bilo e, sastanaka tehničke naravi, oni će započeti u svibnju i tamo će biti predstavnici svih klubova zastupnika. Dakle, radi se o stručnim sastancima koji e, ne bi imali nikakvoga utjecaja na dijalog na političkoj razini no moglo bi biti korisno održati takve sastanke. Ja bih ga e, nazvao e, sastankom tijekom kojih se istražuju mogućnosti. Što se tiče fleksibilnosti, gospodin Andersen, naravno moramo pokazati fleksibilnost. Kao što je gospodin Vilene rekao na prošlom sastanku, moramo jednostavno definirati granice preko kojih nismo spremni prijeći. Ja bih se čak usudio reći da ovaj parlament mora usvojiti uredbu o ovome području. Ne možemo dalje nastaviti raditi temeljem interinstitucionalnog sporazuma. To je jedino područje u kojem je ugovor iz Lisabona povjerio e, zakonodavnu inicijativu u Europskom parlamentu i ne smijemo omanuti. Međutim, naravno, moramo iznaći odgovarajuću formulaciju za uredbu, moramo odraditi istraživački posao, to komisija od nas očekuje, u skladu sa našim očekivanjima. Gospodine Šolc, znam da ste pomalo skeptični. zato za to imate svoje razloge. Skeptični ste od mene vezano uz uredbu, bili ste članom um, odbora AVKO i u prošlosti i vi, gospodin Martin, ste dobro upoznati s poteškoćama do kojih je dolazilo u tom razdoblju. Međutim, usprkos tome ja smatram da postoji prilika da se riješe ovo ova pitanja. Mislim da se moramo svi udružiti, raditi zajedno, vidjeti možemo li izaći iz ovog zastoja Dakle, u tehničkom dijelu pregovora možda ćemo odlučiti da se ne može postići sporazum, te ćemo iskazati svoju kritiku, političku kritiku pred komisijom i vijećem ili što je alternativa, možda postignemo sporazum vezano uz uredbu. U svakom slučaju moramo pokušati, gospodine Šolc. Vjerujem da ako radimo zajedno možemo postići ovaj cilj. nakon što pogledamo koje reforme trebaju biti uključene, različiti klubovi zastupnika morat će donijeti odluku o tome mogu li dati svoj blagoslov ili ne. U svakom slučaju moramo pokušati. Dobro. Tajništvo je od mene tražilo da vas podsjetim da predstavnik tajništva kluba zastupnika može biti prisutan ali nema pravo uzimati riječ na takvim tehničkim sastancima. Radi se dakle samo o tehničkoj provjeri kako bi se vidjelo je li moguće iznijeti e, kakve prihvatljive promjene, promjene koje bi bile prihvatljive i nama i komisiji i vijeću. Nakon tog stručnog dijela posla e, u e, plenarnom formatu našega odbora nastavit ćemo s raspravom i tu će biti predstavnici svih klubova zastupnika te ćemo donijeti odluku o tome kako nastaviti dalje. Možemo reći da nastavljamo putem za koje smo se odlučili ili možemo promijeniti stajalište i odlučiti djelovati isključivo e, političkom rutom. Ako naiđemo na politički problem među institucijama, možda bismo također trebali angažirati našeg eh, predsjedatelja eh, kako bi sa predsjednikom Europskog parlamenta eh, i u konferenciji predsjednika raspravi ovo pitanje, zato što to može postati važnim političkim pitanjem. No, za početak mislim da je dobro da pokušamo pronaći odgovarajući put za pronalazak rješenja. Hvala lijepa Ramon. Evo, na samome smo kraju. Bio je to dugačak dan, vrlo plodonosan, međutim dugačak. Samo informacije o našem sljedećem sastanku. 26. svibnja, utorak od 9 do 12 i 30, odnosno 9 do 13 imamo saslušanje o institucionalnoj budućnosti Europske unije e, u okvirima i onkraj ugovora iz Lisabona zatražit ćemo e, dvostruko izvješće Breso, Brak i Ferhofstadt i zatim 17. lipnja e, cijelodnevni sastanak od 9 do 12.30 i 15 do 18.30 redovni sastanak odbora AFKO. Želim vam e, sretan put kući i e, nadam se da ćete uspješno raditi sutra. Doviđenja. the uh, Mislim da se na nas četvrta koja je predsjedala